Buenas tardes a todos. Voy a presidir en español. Dobar dan svima. Ja ću predsjedati ovim dijelom našeg sastanka na španjolskom. Dragi kolege, 5. rujna 2019. godine su koordinatori odbora LIBE odlučili da će zadržati jednu razmjenu gledišta vezanu uz ovaj odbor gdje se radi o jednom osjetljivom pitanju o e, slučajevima gdje imamo djecu stranih boraca koji su zatočeni u Siriji i Iraku i o njihovom mogućem povratku, to jest repatriaciji u e, EU. uniju. To je razlog zbog kojeg smo odlučali pozvati e, k nama kolege iz e, pododbora 2, iz pododbora sede da nam se pridruže danas popodne na ovom dijelu sastanka kako bismo zajedno s njima razgovarali o tome i imali tu zajedničku raspravu. Imajući na umu nedavne razvoje u toj regiji i imajući na umu isto tako i različite e, predmete na sudu u različitim državama u EU, gdje smo već dobili neke odluke, ali gdje posebice vidimo kako se razilaže mišljenja spravnog gledišta o tome između država u EU. Rekli smo da je važno organizirati nas raspravu o tome kako bismo se osvrnuli na sva ta pitanja. Moramo imati jedan zajednički europski odgovor na ovo pitanje, jedan zajednički europski pristup i nadam se doista da ćemo za dobrobit svih onih kojih se ovo tiče, postići danas da nakon ove rasprave dobijemo jedno takvo zajedničko rješenje. Vrlo mi je drago što mogu izraziti dobrodošlicu e, tu gospođi Areni, gospođi e, Lazo, predsjednicama dvaju pododbora i pozdravljam se tako i sve kolege koje su s nama. Zamolit ću sada od gospođe arene. Sada se pisateljica zaustavlja. Ne, zapravo gospođa Lazo. Kaže, pisateljica će nam dati nekoliko prvo uvodnih riječi. Izvolite, smjestite se. I onda ćemo dati riječ različitim govornicima koje imamo i onda ćemo imati dio sastanka za postavljanje pitanja i dobivanje odgovora. A kako bi sve bilo jasno, dragi kolege, želim vas odmah obavijestiti o tome da su s nama ovdje članovi e, obitelji nekih od djece kojih se ovo tiče ovdje u našoj dvorani. Njima također nam izrazio dobrodošlicu u ime našeg e, odbora. I doista se iskreno nadam i sveg srca da ćemo nakon ove rasprave imati jedno koordiniranije rješenje, jedan odgovor koji će više biti zajednički. Evo, sada ću vam reći tko će kod nas biti tu s nama. Gospođa So, gospodin Talis, gospođa Mara Peroven, gospođa Rula Ker, gospođa Žildis, gospođa Karaman, gospođa Fatija Ara, gospođa Rosaroso, gospođa Geta Beram, i gospođa Nabila Basus. Dobrodošli svima vama ovdje na sastanku našeg odbora i doista vam želim da imate e, mnogo hrabrosti i mnogo sreće. Evo, gospođa Lazo nam se pridružila, sad ću njoj dati riječ na dvije minute, prema njoj, a zatim gospođi Areni su tako dvije minute. Gospođa Lazo, dobrodošli u našem odboru, izvolite dajem vam riječ. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice. Hvala ti draga Majte. Ova tema o kojoj danas raspravljamo tiče se vrlo osjetljivih aspekata, neprihvatljivih aspekata jedne situacije koja je samo po sebi već jako bolna i jako neprihvatljiva, a to je tragedija koju proživljava Sirija sada već osam godina. U samoj situacije imamo sudbinu e, sve te djece, posebice sirijske djece. A nijedno od tih djece nije odgovorno za patnju koju su proživjela. U srcu te drame tih djece u Siriji ima i nešto što se nas više tiče, a to su djeca europskih džihadista koji su bili prisiljeni otići sa svojim roditeljima u Siriju ili koji su u velikom broju tamo i rođeni u Siriji. Oni nisu za ništa krivi što se tiče zločina koji su njihovi roditelji možda počinili. Oni nisu ništa od toga tražili. Oni pate e, i ta patnja se stalno nastavlja. Njihovi roditelji su prihvatili da ih se podredi toj patnji. Daješ je htio od njih napraviti e, nove mlade je kalifata i kad kad je u tome i uspio. Daješ i njihovi roditelji koji su im se pridružili snose tu groznu odgovornost. Ali mi, europljani, koja je naša odgovornost? Možemo li ih ostaviti da e, i dalje budu u kampovima pod najgorim mogućim uvjetima. Imamo zadaću djelovati, a neke države članice su pokušale e, neke inicijative kako bi vratili one najranjivije i te napore treba pozdraviti, ali te inicijative su se susrele s nekim preprekama a za te prepreke moramo znati, posebice zato što je situacija sve teža. Dakle, nesigurnost u kampovima i u cijelom tom području. Činjenica da neke žene, mnogo žena, ne žele pustiti djecu da odu. Danas eh, očekujemo da ove ovaj rasprave ne nam kaže što trebamo napraviti, zato što mislim da to svi znamo, već ono što možemo napraviti. Pustiti tu djecu prepuštenu sami sebima neće pojačati našu sigurnost a naša čovječnost će s time biti umanjena. I pitanje koje danas postavljam je sljedeće. Nadajmo se da nije prekasno. Hvala vam, gospođo Lazo, na tim riječima. Gospođa Arena, izvolite. Hvala vam. Prije svega vam zahvaljujem na pozivu koji ste nam, poslali da sudamo na ovoj zajedničkoj raspravi o djeci stranih boraca. Nažalost je to jedna tema E, s kojom se ne žele suočiti mnoge od naših država članica i to je jako žalosno zato što kao što je Natali već rekla to što zatvaramo oči neće riješiti ništa od tog problema. Ne smijemo nikad zaboraviti da djeca, općenito kada se nalaze u područjima sukoba ili ovdje primjerice u ovoj situaciji, da su to djeca čiji su roditelji zasigurno počinjeli zločine, ali da su i dalje to, to djeca, prije svega djeca, te žrtve i da zbog toga imaju pravo na zaštitu. E, izvješće međunarodne specijalizirane organizacije govori o psihološkom utjecaju, e, e, situacija sukoba, ekstremnog nasilja i rata, što to, kako to utječe na razvoj djece, kratkoročno i dugoročno što se tiče njihovog života kao odraslu osobu i kako se to ne može razvijati na naše društva. Znamo isto tako da ništa nikad nije nepovratno, nikad e, kada se radi o djeci ništa nije unaprijed određeno. Pedopsihijatri e, pokušavaju vidjeti koliko su djeca otporna ako ih se rano uključi u adekvatne programe, onda djeca u tim situacijama imaju tu sposobnost da e, svadaju te traumatizme koje su u ratu stekli i da izađu iz tog kruga naselja. Slavit ćemo sada konvenciju prava djece, imat ćemo jednu konvenciju na visokoj razini o tome. Ta konvencija, podsjećam, je međunarodni instrument kojeg je najviše država ratificirala. Ta konvencija podsjeća da je dijete, ako je mlađe od 18 godina, dijete, da ima pravo na život, da ima pravo na ime, na državljanstvo, da ima pravo na to da se zaštiti njegov identitet, da ima pravo živjeti s roditeljima, ali isto tako i pravo e, vratiti se na tegu obitelj, da je zaštićen od lošeg tretmana, da je zaštićen e, nacionalnim zakonima. A piše čak da je ako nacionalni zakoni štite dijete bolje od e, zakona iz konvencije, da se onda ti nacionalni zakoni primjenjuju. To je samo jedan mali dio tih obveza. No, nažalost, su to obveze koje naše vlade malo ili uopće ne poštuju. Prepustiti se strahu i javnom mjenju, to je doista žalosno. Ne smijemo e, više zatvarati oči pred postojanjem tih, e, te djece. Ova tema je složena, da, ali obveza da zaštitimo dijete koje je europskog državljanstva je nešto što e, je izvan bilo kakvog političkog okvira. Samo jedna riječ o roditeljima, ako mi dopustite neki roditelji koriste svoju djecu kako bi ucjenjivali javne vlasti. Kažu da ne žele pustiti djecu ako se ne primi njih. U redu. Nemojmo se onda toga bojiti, e, sudimo stranim borcima, nemamo pritom zanemariti pravdu za zločine koje su počinili, recimo protiv čovečanstva. I tu evo sad se vraćamo nakon jednog sastanka kojeg smo imali u New Yorku, tamo smo Anjesku Kalamar e, suseli, ona je posebna izvjestiteljica Uh, Ujedinih naroda i ona je s pravom ukazala na to da nema najboljeg rješenja, ali da je naravno važno da se tim borcima sudi uh, u zemlji u kojima su počinili zločine, da se mogu pojaviti i pred žrtvama um, zločina, a treba im se isto tako omogućiti pravedno suđenje. Tu se isto tako radi o zaštiti djece, to da se daje dakle i određena prava njihovim roditeljima. Hvala vam lijepa, gospođo Arena. Hvala vam na vašem uvodnom izlaganju. Dragi kolege, čućemo sada različita izlaganja. A zatim ćemo dati riječ koordinatorima, te ćemo onda imati javljene za riječ zainteresiranih e, zastupnika u Europskom parlamentu i različitih odbora i pododbora koji su ovdje. Uzavši u obzir da nam je vrijeme ograničeno, molim vas da naznačite tajništvu želju da se, da se mislite javiti za riječ kako bismo najbolje mogli organizirati vrijeme za govor za svakog pojedinog Jednom kada onda izračunamo vrijeme za govor, onda ću biti izuzetno stroga. Razumijete li me dobro? Ja ću biti stoga što se tiče poštivanja vremena za govor. Znam da svi imaju nešto važno za reći, ali imajte na umu sve ove pogođene osobe. Dakle, s nama su u publici osobe koje su u prvom redu pogođene e, s ovom temom. Kao prvo je s nama Marie Dominique Paron, ona je službenica za ljudska prava u regionalnom uredu za Europu iz e, UNHCR-a. Vi imate maksimalno sada 10 minuta, gospođo, izvolite. I hvala vam što ste nam se danas ovdje pridružili. First of all, I would like to thank very much the Libe Committee for organizing this exchange of view and for Hvala vam. Hvala odboru Libe što ste organizirali u razmog gledišta i što ste pozvali Ured visokog povjenika Ujedinih naroda za prava da danas uđemo na ovome. Dopustite mi samo da kratko vas uvedem u rad eh, na ovoj temi iz našeg ureda. Mi smo aktivni član globalnog koordinacijskog tima za borbu protiv terorizma UN-a kada se radi o kaznenom zakonu, o prevenciji ekstremnog nasilja i E, korištenja rodnih pitanja u tim temama. E, predsjedamo isto tako i jednoj skupini za poštivanje ljudskih prava kada se radi u borbi protiv terorizma, te smo jako opredjeni tome da imamo polagane računa kao i pravo za žrtve, te da imamo pristup koji je više usatočeno prevencije. Mi smo izdali smjernice za naše države članice vezano uz prijetnje koje se sa sobom nose strani borci. Imam i nekoliko drugih eh, relevantnih izvora iz UN-a ovdje sa mnom. Imam jedan popis eh, kojeg ću predati tajništvu odbora Libe. Mi imamo posvećeni ured u, za Siriju u Beirutu. Mi smo dio misije Europske unije u Iraku i naravno da eh, isto tako i savjetujemo istražnu komisiju u Ženevi. Da se osvrnem na ovu današnju raspravu, u skladu sa konvencijom o pravima djece moramo svu djecu sve do 18. godine smatrati takvima. Različita djeca europskog porijekla e, tiču se ovih e, aktivnosti stranih boraca, to su ili žrtve ili e, navodni počinitelji zločina. To se čini oni koji su rekrutirani prekogranično, često putem interneta oni koji su nasilno regrutirani, uključujući žrtve trgovine ljudima, oni koji su tamo odvedeni od strane članova obitelji i velika većina koja je rođena na području kojeg je nekoć kontrolirao ISIL. I e, jedan i oba roditelja su bili strani borci ili je to bila e, posljedica silovanja. Neovisno o tome iz koje kategorije dolaze ta djeca, postoji snažan konsenzus na najvišoj razini UN-a, čitavom sustavu koji je zapisan u međunarodnom pravu, na to da smo za repatriaciju. Možda ste vidjeli e, izjavu u ponedjeljak iz e, izvršnog direktora UNICEF-a koji je tražio da se djeca repatrializiraju prije nego što je prekasno. Isto tako, UN-ov odbor o pravima djece, primjerice Belgiji, u veljači ove godine savjetovalo da se što prije omogući povratak sve, sve belgijske djece, uključujući njihovih obitelja, ako je moguće, neovisno o dobi ili o tome e, koliko se sumnja da su te osobe sudjelovale u sukobu. A imamo i e, tu e, izvješće o borbi protiv terorizma i stručnu konzultaciju kojeg je povjerenik iz Vijeća Europe organizirao gdje je ta osoba rekla da treba hitno omogućiti repatriaciju stanih boraca i njihove djece iz eh, područja sukoba i da je to jedno ono što nalaže međunarodno pravo. Situacija djece i odraslih osoba je izuzetno eh, složena i ovih 10 minuta ja ću se usredočiti na tri točke. Kao prvo, jedna vrlo, jedan vrlo kratki pregled situacije u Siriji i Iraku i kao drugo obveze vlada prema djeci neovisno o tome sumnjali se da su oni prekršili ljudska prava ili ne. I na, najzad, e, legitimne zabrinutosti države za sigurnost. To bih htjela staviti u jedan širi kontekst vezan uz sprečavanje terorizma. Da, krećemo sa situacijom e, na terenu. Govorimo o djecama koje su zatočene u dvije države koje su očene sa jako ozbiljnom humanitarnom i sigurnosnom krizom velikih razmjera. U Iraku otprilike 1,8 milijuna raseljenih osoba živi, a 6,7 milijuna ljudi e, potrebuje humanitarnu pomoć. E, zaštita i sigurnost su glavni prioriteti e, humanitarnih aktivnosti, s čime ograničavamo mogućnost ljudi da se na siguran i svoj način vrate kući a ova nedavna e, ruska vojna, turska vojna ofenziva još i doprinjela pogoršanju te situacije tako što je na tisuću obitelji e, pobjeglo iz Sirije prema Iraku. U Siriji sve u svemu imamo 11,7 milijuna ljudi koji su e, pod ovim sukobom, uključujući 5 milijuna djece u sjeverozapadnu zapadnoj dijelu Sirije imamo dvije milijuna djece koji su e, time pogođeni. U sjeveroistočnom dijelu Sirije, e, koje koja je trenutno najviše pod sukobom, 1,6 milijuna ljudi potrebuje humanitarnu pomoć, a krajem rujna smo imali Al-Holo kamp, koji je najveći kamp za raseljene osobe i koje sirijske demokratske snage trenutno e, nadziru i tamo imamo 7000 e, ljudi, od toga je 90% žene i djece. Uvjeti u svim tim kampovima su e, očajni, a situacija je sad još i složenija zbog e, turske vojne ofenzive i zbog toga što uskoro stiže zima. Što se tiče broja djece, stranih boraca, vrlo je teško pronaći te brojke, ali prema nedavnim najboljim prognozama UNICEF-a, i drugih, uključujući institut Egmont, ima ih e, gotovo 28 tisuće iz 60 različitih država koji su zatočeni e, na sjeveroistočnom dijelu Sirije, prije svega u kampovima. A prema istražnom povjerenstvu o Siriji oni nemaju pravo napustiti kamp i stoga su u de facto pritvoru. A manje od 20% njih e, imaju više od 12 e, godina, a polovica njih je mlađa od 5 godina. Najveća većina te djece, 27 tisuća, dolazi iz Iraka, a oko 8 tisuća djece iz drugih država. Procjenjuje se da imamo 700 do 750 e, djece stranih boraca iz država eu Među njima najveći dio djece, otprilike 300 njih, čine francuska djeca. Samo za sjeveroistok Sirije. Tamo imamo nekih 200 djece iz Nizozemske, 160 iz Belgije, te 60 iz Ujedinjene kraljevine. Njemačka i Švedska također imaju značajan broj pritvorenih e, ljudi, ali nisam vidjela točnu brojku za djecu. Većina njih drži se u kampu Al-Hol, odvojeni su od e, općeg stanovništva e, i odvojeni su od jedne točke za pružanje hrane i vode koji služi ostatak kampa. Imamo isto određen broj dječaka koji su e, E, mlađe od 9 godina i koji su sa odraslim osobama u tom zajedničkom dijelu kampa, iako je pravi broj najvjerojatnije veći. Nijedno to djece nije kazano optuženo i nemaju nikakvu perspektivu da će im se suditi. Sva djeca su izrazito e, ranjiva te ih treba zaštititi od e, daljne, daljne štete prije turske vojne ofenzive već je istražno povjerenstvo ukazivalo na tu dramatičnu situaciju koja je postala još i nesigurnija i nestabilnija i gora od početka eh, listopada. Imamo sve veći rizik eh, za sigurnost djece, rizik od psiholoških trauma, te da ih se regrutira u nastavne svrhe ili da ih se pokuša zlopotrijebiti. Eh, Pojenula sam te brojke samo da kažem da se ovo tiče i drugih država, ali isto tako i kako bih posjetila da što se tiče repatriacije stanih boraca i njihovih obitelji, da to nije isključivo e, europski problem. Najveći dio stranih boraca dolaze iz Iraka ili sa područja Sjeverne Afrike, iz Kafkaza i iz drugih regija svijeta. A prečesto se opća rasprava o toj temi govori da e, europske države trebaju nositi najveći dio tereta, ali trebali bismo se u raspravi voditi činjenicama, e, time da se bavimo zaštitom tih osobama i da iznađemo humanitarno rješenje. Što se tiče obveze država, glavna odgovornost je ta da se osigura u skladu sa konvencijom o pravima djece najbolji interes te djece, e, što znači njihova repatriacija. Države moraju pojačati svoje napore da proaktivno pružaju e, savjetodavnu pomoć, e, da se odredi državljanstvo kada je to moguće i da osiguraju e, dobrovoljnu i sigurnu dostojanstvenu repatriaciju te djece natrag u njihovo zemlje porijekla. Zaštita ujedinjene obitelji i načelo nonefumana su ključni kako bi se zaštitila sva ta djeca. Barem 17 država je već vratilo otprilike 650 djece Mnogi od njih sada žive sa članovima obitelji, uključujući u nekim slučajevima i s, njihovom, s njihovim majkama koji su se vratili s njima. Mi u Europskoj uniji, i ispravite me, jer brojke nisu sasvim sigurne, ali mogu reći da osam ili devet država da je zajedno vratilo već jako mali broj djece. Jako mali broj u usporedbi sa veličinom e, njihovih državljana u tom kampu. Više se tu radilo o slučaju slučaja i više se tu radilo o djeci bez pratnje. Većinom se tu radilo o mlađoj djeci, budući da se za njih smatra da postoji najmanji rizik da su sudjelovali u različitim aktivnostima stranih boraca. Važno je ovdje reći da ta razlika između žrtve i e, navodnih počinitelja može biti vrlo nejasna gdje su povratnici kad kad žrtve e, ljudskog roblja, seksualnog nasilja, možda su čak i počinitelji kaznenih zločina. Ali sva djeca koja su mlađa od 18 godina prije svega trebaju dobiti tretman kao žrtve. Djeca koja su podržavala ili pridružila se terorističkim skupinama često su to napravili iz straha, manipulacije, zato što ih se na to prisililo, zato što su samo tako mogli preživjeti uzimajući u obzir motivaciju ili razloge zbog kojeg su otišli tamo, da vidimo koliko su oni žrtve ili ne. Mislim da je to treba dobro pocijeniti i imati na umu prilikom repatriacije. Taj screening e, provodi, provode sirijske demokratske snage u e, ovom kampu Luxemburga i u drugim, ali to nije prema međunarodnim standardima a tijela javnih vlasti su tako sve češće imaju problema kontrolirati kampove. A turske vojne aktivnosti još i dodaju pritisak na sve to. Jedan dio država sada pregovaraju sa Irakom o povratku njihovih državljana da im se tamo sudi pod argumentom da bi sumnjice koji su bili članovi Isila trebalo eh, privesti pred sud u toj regiji, ali tu postoji jako velika zabrinutost zato što bi mogli biti osuđeni na smrt, što nije prema međunarodnim standardima. Isto tako nema nikakvog najboljeg rješenja, ali zapadne države, poput one države Europske unije, koje imaju kapacitet odvesti pojedince na adekvatan screening, e, da e, se dobro pocijeni njihova kazna aktivnost, da ih se izvede pred e, sud na adekvatan način i da imaju i dobre rehabilitacijske programe. Dakle, te države bi trebale uzeti natrag svoje državljane te im pružiti pristup pravdi pristup pravnim lijekovima kao i usluge ponovne reintegracije i tako bi mogle, mogli olakšati ovu akutnu humanitarnu situaciju na terenu. Samo da zaključim. Stavit ću samo ove rasprave sada u taj širi kontekst eh, sprečavanja terorizma. Kao što je vaš bivši ministar vanjskih poslova u Nizozemskoj rekao, strani borci su samo strani u za one države gdje su putovali, ali oni su sudržavljani, to citiram, oni su kolege, školski drugovi naših, naše djece, oni su oni ljudi koje vidimo u dućanima, oni su dio našeg društva. Dakle, ne ih vratiti natrag unatoč e, groznih humanitarnih i situacije na terenu, moglo bi doći do toga da će se još i više mobilizirati stani borci i da će se e, tu e, kao argument koristiti e, etnička e, ili vjerska diskriminacija. Ostaviti djecu u tim kampovima ne samo da će produžiti njihovu patnju, nego i njihovu izloženost terorističkoj indoktrinaciji. I na posljedku također je važno znati da sa ovim vojnim djelovanjima koji se tamo odvijaju je sigurnost u kampu sve ugroženija, da je došlo čak i do e, nekih koji su, nekih ljudi, da su neki ljudi pobjegli iz kampa i stoga Često kada kažemo da želimo vratiti djecu, onda se tu govori o sigurnosnim argumentima vezano uz našu situaciju kod kuće, ali postavlja se pitanje e, što e, će se dogoditi ako ih ne vratimo doma. Hoćemo li tamo tako povećati e, rizik jer ćemo omogućiti da se teroristi oslobode ili ćemo na, dobiti nove teroriste. Evo, želim reći da imamo nekoliko programa s kojima vas možemo podržati. Hvala. Indicarles. Hvala, hvala, gospođo Paho, ponavljam. Moraju se svi pridržavati dodijeljeno im, dodijeljenog im vremena jer jednostavno nećemo imati vremena inače za provesti ovu našu raspravu. Molim vas, molim vas, molim sve govornike da zbilja govore u okviru vremena koje mi je dodijeljeno. Znači 10 minuta je 10 minuta, a sada ćemo čuti gospođu Kristijane Hrn, koja je glavna savjetnica pri koordinatoru EU-a za borbu protiv terorizma. Gospođo, izvolite. Hvala u majte. Ne postoji EU politika za repatriaciju e, stranih boraca i članova njihovih e, obitelji. Države članice e, to smatraju sigurnosnim pitanjem i žele to rješavati slučaj po slučaj. To je osjetljivo pitanje. E, neke države članice su proveli tu repatriaciju, ali slučaj po slučaj e, i to najčešće siročad i djecu bez pratnje. Što se tiče participacije EU, bez te participacije sedam država članica istražuju mogućnost isto tako smišljavanja hibridnog tribunala, mješovitog tribunala za Irakom. No imamo i također aktivnost što se tiče različitih aspekata stranih e, boraca i članova njihovih e, politika u Iraku. Ja ću prvo e, nešto reći, a nešto ću reći isto tako o posljedicama povlačenja E, američkih trupa. E, što se tiče EU aktivnosti, imamo znači ovu mrežu što se tiče stvaranja svijesti svijesti o radikalizaciji. Tu imamo dobre prakse što se tiče vraćanja stranih e, boraca i njihovih obitelji. Te također imamo posebne odjele za djecu kojima je potrebna posebna briga i skrb. Mnoga djeca su se već e, vratila iz ovih e, sukobljenih zona u države članice, te također se njima bave posebne službe, te pokušavaju ih integrirati Također EU daje humanitarnu pomoć e, kampovima u Siriji, uključujući i e, kampove gdje imamo obitelji europskih e, stranih boraca. Ta pomoć se nastavlja i to uz pomoć lokalnih zaposlenika. U također pokušava dobiti sve bolje, e, sve više informacije i bolje informacije na onome što se događa na terenu. Jedan od izazova repatriacije je isto tako i nemogućnost osuđivanja stranih boraca i članova njihovih obitelji na duže kazne zbog nedostatka dokaza. DG Home u srpnju zajedno sa us e, je organizirao jednu radionicu na tu temu. Isto tako smo imali pokretanje i prve e, radne skupine Task Force za identifikaciju. EU također pomaće državama e, u regiji, posebno Tunisu, kako bi na pravi način proveli repatriaciju stranih boraca i članova obitelji. Imamo također i organiziranje u Tunisu da radionice kako bismo vidjeli na koji način EU se može uključiti u određene aktivnosti. Također, jako je važno da države sve više koriste baze podatake Interpola. Tu, u okviru tih baza podataka Interpola, EU e, pomaže Iraku, e, u Jordanu isto tako smo podržali i e, spajanje Interpolove baze podataka sa lokalnim e, bazama podataka. A također postoji i projekt koji se tiče podrške za korištenje mobilnih što se tiče uređaja što se tiče identifikacije stranih boraca. A kad govorimo o Eh, migracijskim eh, tokovima tijekom ljeta. Isto tako smo imali eh, u tim tokovima kroz relevantne službe identifikaciju više od deset sumnjivih slučajeva, a također imali smo i dva gambijska državljane koji su uhićeni u okviru toga. A kad govorimo o odlici predsjednika Trumpa o povlačenju svojih snaga iz Sirije, tu Imamo isto tako e, e, stvaranje tampon zone, a e, isto tako uključenje s jedne strane Asadovih snaga, s druge strane Rusije stvaraju novu situaciju te redefiniranje politika. Humanitarna situacija e, pod kontrolom Sirijske demokratske snage je sve e, lošija i lošija. Imamo znači više mogućih scenarija. Znači imamo s jedne strane e, bježanje članova obitelji iz takvih kampova. Imamo također već slučajeve takvih takvih bjegova slučaju više od 800 e, djece i e, žena koji su pobjegli na takav način. Isto tako ono što se može dogoditi da Asad isto tako preuzme kontrolu e, za na, nad ovim logorima, nad ovim kampovima i da onda to mu posluži kao određen, određeni pregovarački adut i ucjena. Što se tiče identifikacije na EU e granicama. Imali smo u tom smislu e, slanje pisama Koziju kako bi države članice na svojoj razini bolje identificirale e, i europske strane borce, no isto tako i strane borce koji nisu europski državljani. S druge strane kako bi se bolje prikupljale informacije na terenu. A kad govorimo o članovima obitelji europskih stranih e, boraca, oni su još uvijek u kampovima pod kontrolom sirijskih demokratskih e, snaga. E, gospođo, možete li, molim vas, govoriti malo sporije kako bi vas prevoditelji mogli pratiti? Da. U svakom slučaju važno je pružiti humanitarnu pomoć ovakvim e, kampovima, no isto tako je važno provesti, možda je moguće provesti e, procjenu rizika e, što se tiče članova obitelji, te također možemo izdvojiti neke žene koje žele rehabilitaciju od onih drugih žena koje su radikalizirane u većoj mjeri. što se tiče djece, moramo reći da su ta djeca e, u Siriji jako mlada. E, često imaju manje od šest godina i moramo ih prije svega smatrati žrtvama. E, njihove majke su ih u velikoj e, mjeri već indoktrinirali i isto tako možemo reći da e, kalifat govori o tome da žene moraju odgojiti novu generaciju boraca kalifata psiholozi i drugi e, specijalisti govore o tome da što prije ta djeca se vrate u svoju zemlju, to će biti bolje za njih, budući da e, na takav način im e, pružamo mogućnost da se rehabilitiraju i oporave od trauma koje su, koje su proživjeli. A također onda otvaramo mogućnost integracije u društvo. E, repatriacija djece e, u najranijoj dobi je nešto što je najbolje. Imamo isto tako i određene sudske e, presude koje obvezuju države da vrate djecu i njihove majke. No, to pitanje repatriacije je izuzetno složeno i tu imamo tri izazova. E, prvo, e, govori se o tome da se djeca ne smiju e, odvajati od majke, no vrlo često su te majke radikalizirane i isto tako koriste to kao ucjenu da ih se ne odvaja od njihove djece. S druge strane, postoji okljevanje država članica da e, vrate djecu zajedno sa majkama. I tu se postavlja pitanje što je zbilja pravi interes djeteta. Da li da ostanu sa majkom ili se vrate u Europu i onda žive potencijalno sa nekim drugim članovima obitelji. Drugi izazov je da do sada SDF nije dopustio repatriaciju sa e, djece sa svojim e, majkama. I zbog toga države članice prije svega su pravili repatriaciju djece bez pratnje. I treće, bez prisutnosti e, trupa američkih e, znači snaga na terenu, isto tako je teško provesti tu repatriaciju. Iako postoji mogućnost da se to napravi e, prije nego što Asad preuzme e, kontrolu. U medijima smo čuli da isto tako jedna žena sa svojim, e, svojom djecom pobjegla iz kampa, približila se s Turskoj granici i nakon toga e, su irske vlasti e, omogućile njezinu, njezin povratak prvo u Tursku, zapravo je bila prvo prebačena u Tursku i nakon toga se vratila u Irsku. A sada, što se tiče eh, kompleksnosti, možemo reći da je situacija jako složena, jako bi bilo dobro tu djecu što prije vratiti, ali to nije lagano budući da eh, su majke radikalizirane, eh, isto tako zato što SDF odbija da se djeca vraćaju s majkama i zbog jako, jako složene situacije. Evo, u svakom slučaju moramo prije svega raditi na korist djece. Hvala. Hvala gospođi Hrn. A sada e, dajem riječ gospodinu Paulu Van Tigeltu, direktoru Odjela za koordinaciju analize prijetnje u Belgiji. Okam hvala gospodine e, što ste danas s nama. Hvala gospođo predsjedateljice na pozivu. Ja ću zbilja pokušati govoriti deset minuta, neće biti to preteško budući da sam već imao priliku eh, u siječnju 2018. godine imao priliku reći kakvo je stajalište Belgije vezano uz to, uz ovu temu. No, postavlja se pitanje kako koliko dugo ćemo razmjenjivati mišljenja, to radimo već više godina i e, to jednostavno nastavljamo, a radi se zbilja o osjetljivoj e, temi e, i isto tako hitnoj temi koju moramo prije svega riješiti na hitan način. Što se tiče odjela za koordinaciju analize prijetnji, u okviru znači ovog e, odjela kao direktor njegov. E, ja u svakom slučaju trebam e, sakupiti informacije, trebamo sakupiti informacije što se tiče prijetnji, isto tako analizirati te informacije, znači prijetnji na kratak i dugi rok što se tiče sigurnosnih aspekata. Isto tako imamo i taj posao olakšavanja koordinacije e, multiagencijskog pristupa što se tiče rješavanja problematike radikalizacije u mojoj zemlji. Najveća prijetnja, a to misle svi centri za procjenu u Europi su E, prijetnje koje dolaze od takozvanih osamljenih vukova koji e, individualaca koji djeluju sami, koji su radikalizirani na usamljeni način. Znači imamo e, ideologiju koja je s jedne strane prouzrokovana vjerom, no isto tako i ponekad vidimo to u stvarnosti e, desničarskom i krajnje desničarskom e, ideologijom. Ono što je izuzetno važno je da se individualizira i objektivizira e, pristup i isto tako moramo ovo pitanje procjenjivati sa motrišta e, traume koje je Belgija e, prošla nakon atentata 22.3.2016. godine. Nakon toga smo zbilja proveli široku raspravu. A šta znači individualizacija? Da moramo prije svega e, gledati na dijete kao jedinku E, dijete koje ima dvije godine, nije dijete koje ima 16 godina, E, malo dijete je manje izloženo e, indoktrinaciji ili e, na puno e, manji način je moglo preuzeti bilo kakvu ideologiju radikalizacije. Radi se prije svega o maloj, vrlo maloj djeci i ona, ta djeca su prije svega traumatizirana. Moramo jasno reći da su prije svega ta djeca žrtve Eh, u kratkom roku ta djeca ne predstavljaju nikakve sigurnosne prijetnje, to je prije svega humanitarni problem. Radi se o humanitarnom eh, problemu koji je bio i akutan prije nego što se sad situacija počela razvijati u smjeru eh, kako smo to opisali prije nekoliko tjedana. A što se tiče ovih centara, dobivaju već mjesecima i godinama izvješća um, o situaciji uh, u uh, kampovima koji su prenampučeni, djeca su tu uh, podhranjena i žive u strašnim uvjetima. Izložena su, u, izložena su riziku da zajedno sa majkama ponovno pređu na džihadističku stranu. Djeca su žrtve i to njih e, prije svega moramo e, tretirati na način da moramo prevenirati daljnje prijetne e, društvu. Imali smo šest djece koja su vraćena u lipnju ove godine i mi u Belgiji Mm, imamo taj luksus da smo bogata zemlja, a ne samo da imamo dovoljno novaca na raspolaganju, nego također imamo isto tako vrlo dobre odredbe socijalne zaštite, zaštite mladih, pa ne moramo ni u kojem slučaju izmišljati sad toplu vodu, nego imamo kroz e, sudstvo za maloljetnike e, mehanizme kojima možemo onda zaštititi takve mlade ljude i e, vrlo malu djecu. Što se tiče Belgije, ja mislim da rasprava nije vezana uz to, nego rasprava je vezana uz ono što je već rekla Kristijane. Imamo različite perspektive, nemamo samo tu humanitarnu perspektivu što se tiče djece, nego imamo isto tako i perspektivu e, geopolitičkog razvoja situacije a kad govorimo o djeci, onda govorimo i o majkama, kad govorimo o majkama i očevima, onda moramo konstatirati da e, ne postoji politički konsenzus što se tiče tretiranja odraslih osoba. Što se tiče e, pojedinaca, rekao sam da to moramo u svakom slučaju individualizirati slučaj po slučaj. I u svakom slučaju moramo e, paziti da svaki element e, uzmemo zasebno E, neke majke sa djecom e, su više od dvije godine u kampovima, Neka, neke žene su već odbacile ideologiju, žele se vratiti. No druge žene, imamo informacije da su i dalje uvelike radikalizirane, da isto tako vjeruju i dalje u tu e, ideologiju. Radi se o ženama koje su uhvaćene u trećem mjesecu ove godine. Ah, sad nešto iz belgijske perspektive. E, radi se o zemlji u srcu Europe, prekrasnoj zemlji a mi smatramo da ovaj složeni predmet e, ilustrira koliko je potrebna međunarodna suradnja, ne samo na operativnoj razini, nego i na političkoj razini. Postoji potreba sa, za e, zajedničkim pristupom europskom i e, znači o tome smo već govorili. Izuzetno je ključno da države razmjenjuju e, informacije. Nakon nedavnih događaja ta e, razmjena informacija je još ključnija. Važno je također i da dobijemo informacije što se tiče e, pregovora, e, a također i da dobijemo informacije što se tiče uspostavljanja mm, odnosa i razmjenjivanja informacija sa Turskom i Kurdima. Mnoge zemlje su već vratile svoju e, djecu, te operacije su i složene i delikatne. U tom smislu moramo razmijeniti naša iskustva i mi si postavljamo pitanje, ja postavljam pitanje da li to radimo na najbolji mogući način i u dovoljnoj mjeri. E, ono što, što smo tu naučili je da razmjena informacija e, o o našim stranim borcima preko e, međunarodnih baza podataka, Interpolovih, e, Interpolovih e, baza podataka je ključno kroz također razmjenu biometrijskih podataka. To je nešto što se mora uključiti na svim razinama i operativnoj razini. Mi smo ovu suradnju već e, potvrdili E, ponekad smo imali spektakularne rezultate. U svakom slučaju moramo biti i dalje kritični. E, trebamo vidjeti da li smo dovoljno napravili na ovom području. A kad govorimo o nacionalnosti djece, onda vidimo puno slučajeva e, gdje imamo na primjer belgijskog oca, nizozemsku majku, zatim smo imali oca koji je umro. Imali smo onda isto tako iz drugih zemalja e, članove obitelji koji su se javili, i koji su željeli zbrinuti tu djecu i mogu reći da prije svega nam je potreban europski pristup, a naravno zahvaljujem na pažnji i stojim na raspolaganju za pitanja i odgovore. I compartimos la preocupación i la frustración. Estoy absolutamente seguro de ello. I vamos a seguir. Možete doista računati na našu suradnju u tom smislu i mi ćemo nastaviti raditi prema vašim uputama. Gospođa Jacqueline Hale, nadležna za zagovaranje u Europskoj uniji, imate riječ, izvolite. Hvala. Ja ću danas pružiti pogled na rad jedne humanitarne nevladine organizacije koja radi u sjeveroistočnoj Siriji i pruža pomoć djeci. Save the Children je reagirao na sukob u Siriji, što nam je omogućilo da dopremo do stotina tisuća djece u Siriji i u susjednim zemljama. Na Istočnoj Siriji radimo sa raseljenom djecom kojima hitno treba pomoć zbog nedavne eskalacije sukoba. To uključuje djecu koje imaju stvarne ili navodne veze sa oruženim skupanjama poput ISIS-a. Ja ću sada prikazati sadašnju situaciju, onda ću istaknuti ono što zemlje članice i Europski parlament mogu učiniti u tom pogledu. 12.300 strani državljana se nalazi u sjeveroistočnoj Siriji, što uključuje više od 9000 djece iz različitih, 40 različitih zemalja iz svih dijelova svijeta. Djeca predstavljaju najveći teret i više od e, tisuće djece je mlađe od 12, a više od 4000 djece je mlađe od 5. Eskalacija sukoba u sjeveroistočnoj Siriji je dovela do pogoršanja stanja te djece koja sada trpe stigmatizaciju, nemaju jasan status i nemaju jasne načine reintegracije u društvo. Djeca i njihova djeca su prisutna u dva logora, eh, al i al u Al-Holu većem kampu gdje se nalazi 68 tisuća ljudi i one obitelji koje imaju stvarne ili navodne veze sa ISISom e, su izdvojene iz e, ostale populacije u kampu u kojoj su uglavnom e, raseljeni Sirici ili Iračani koji imaju stvarne ili navodne veze sa ISISom ili koji, su živjeli pod vlašu ISISA. Save the Children je jedna od malobrojnih e, organizacija u tom e, kampu i pruža ključne usluge poput obrazovanja, prehrane i rješavanja slučajeva djece. Izazovni su uvjeti, nema e, pristupa hrani, nema dovoljno skloništa, ljudi su preklinjali da im se daju šatori i nema sanitarnih čvorova. Također djeca imaju sva pristup strukturiranom školovanju i slično. Također, pretrpanost kampa dovodi do širenja zaraza i također nedostatak pristupa sanitarnim čvorima, čvorima se bilježi dalje u ovom kampu. Imamo krivonogu djecu koja se može pripisati e, nedostatku prehrane sa vitaminom D. Također djeca imaju bolesti zbog koje trpe velike u bol. Njihove majke su opisale tešku situaciju u tom kampu i nesigurnost u pogledu budućnosti. Evo da citiram jednu majku, reći ću da je njezin otac stradao u, od ruke Isisa i da je e, prisiljena nakon toga na brak. Rekla je da ne želi više užasa, nego želi samo normalan život i da je to jedino najljepše. Evo, želim time istaknuti ono ključno pitanje e, djeca stranih državljana koja su zarobljena u Siriji su nevina u ovom sukobu i prema njima tako treba postupati kao i sva druga djeca u Siriji proživjela su sukobe, bombardiranja i siromaštvo. Treba im specijalizirana pomoć kako bi se oporavila od ovih grozomornih iskustava i kako bi se vratila normalnom životu što je nemoguće u pretrpanom kampu u nestabilnoj ratnoj zoni. S obzirom na prijetnje po njihov život e, koje se koje ta djeca trpe, trebamo im omogućiti povratak u Europsku uniju i sada također vlade vrše pritisak na e, Europsku uniju da se vrate ta djeca to je e, Također, e, to je također bitno naglasiti da djeca također imaju pravo na konzularnu pomoć. Belgijske vlasti su porekle, porekle toj djeci pravo na konzularnu pomoć i belgijski sud e, je odlučio da djeca se trebaju vratiti sa svojim majkama, ali diljem Europske unije se poduzima mnogo toga kako bi se omogućio povratak te djece. 650 djece je vraćeno u europske zemlje od siječnja. Repatriacija nije da je samo najbolji postupak, nego to predstavlja također i moralnu i pravnu obvezu. Europska unija i Vijeće Europe imaju pravne obveze prema djeci i ženama koje su u kampovima. Prema eh, članku 24 temeljne povelje Europske unije o ljudskim pravima i prema UN konvenciji o ljudskim pravima. Također, treba poduzeti razumne korake koji su naše moći kako bi, bi se omogućila repatriacija. To uključuje izdavanje putnih isprava, olakšavanje prijelaza granice i logistična partnerstva koja bi omogućila povratak tih osoba kućama. Zemlje članice imaju dužnost olakšati patnju svojih državljanja u tim kampima. Neke zemlje članice traže od majke i djece da odu u konzulatu u Turskoj ili u Iraku kako bi tamo zatražili pomoć, što je za njih logistički nemoguće. Oni nemaju slobodu kretanja, ali vlasti Europske unije imaju pristup tim kampovima i mogu omogućiti tim majkama i djeci povratak kući. Treba jasno reći da je repatriacija moguća u praksi ako to omoguće vlasti i repatriacija jest i može se koordinirati u suradnji sa kurdskim i sirijskim demokratskim vijećem i također repatriacija stranih državljana iz sjeveroistočne Sirije je još za sada moguća. U ova dva kampa gdje se e, nalaze žene i djeca imamo kurdske vlasti, oni su van e, zone sukoba i humanitarne i druge vlasti mogu njima pristupiti. Također, put iz kampa prema graničnom prijelazu je i dalje siguran, iako to treba procjenjivati svakodnevno. Od ovoga trenutka granični prijelaz prema Iraku je otvoren i po kontrolom Kurda i pristup, ponavljam, sjeveroistočnoj Siriji je sada otvoren, iako se to može brzo promijeniti s obzirom e, na e, to da postoji mogućnost da će sirijske vlasti preuzeti upravo nad time. To smo već vidjeli u slučaju kampa ISA kad je ispražnjen kada su istražarni i e, izbjeglice pobjegli iz njega zbog nesigurne situacije. Dakle, te su osobe sada nestale, vode se kao nestale. Tako da je doista ključno da se repatriacija ostvari što je brže moguće. Mi znamo da je ovaj parlament nedavno pozvao zemlje članice da posvete posebnu pozornost situaciji i potrebama europske djece koja su rođena u obiteljima stranih boraca, da se poštuju njihova prava i da se vodi računa o najboljim mogućnostima za djece u svim odlukama koje se tiču djece. Moramo biti jasni, nije u najboljom interesu petogodišnjeg djeteta da Trune u kampu gdje nema nikakvih usluga u e, oružanim skupinama u zoni sukoba. U skladu sa člankom e, drugim e, ugovora i sa člankom 24. povelje o temeljnim pravima, Europski parlament bi trebao razjasniti svoje stajalište posebnom rezolucijom koja će pozvati na hitnu repatriaciju te djece njihovih obitelji u njihove zemlje prorijekla. Pozivamo Europski parlament da poziva, e, da preuzme glavnu ulogu u ovoj raspravi i da pošalje jasan znak vladama da sada nešto poduzmo prije nego što bude prekasno. I na kraju, kada je riječ o repatriaciji djece bez majki, to se smatra kompromisnim stavom u nekim zemljama članicama, ali nema opravdanog razlika, e, razloga za e, to da repatriacija bude ograničena samo na djecu bez pratnje ili isključivo djecu ili da e, se to rješava slučaj po slučaj. Ako je povratak maloljetnika doista moguć, onda sve žene i djeca bi se trebale također moći vratiti. Djeca bez majki su e, jednako nevina kao i siročadi. Te majke su jedini stabilan element u njihovom životu. Ta djeca nisu tražila da ih se odvedu u Siriju ili da se rode u Siriji. Repatriacija je njihova najbolja šansa za preživljavanje i da se oporave od onoga što su proživjeli. Ovaj parlament bi trebao pozvati zemlje članice da stave na prvo mjesto najbolje interese djece i vrijeme je da se poduzme taj korak i da se uskladi naše stajalište u cilju obrane interesa ove djece i da to bude jasno. Hvala vam lijepa. Hvala, evo čuli smo različita gledišta različite poglede na ovo pitanje. Imamo vrlo dugačak popis onih koji su zatražili riječ. Koordinatori će imati na raspolaganju po dvije minute, a ostali zastupnici po jednu minutu. No, želim prvo podsjetiti na dvije stvari. Ovdje govorimo o djeci, dječacima i djevojčicama. To ne smijemo zaboraviti. Prvo. Drugo, Ovdje imamo i rodbinu i roditelje te djece koja su mnogo pretrpjela. Uzmimo to u obzir, dakle ja ću strogo paziti na vrijeme, a i na ponašanje. Gospodin Peters u ime Pučana. Hvala, gospođo predsjedateljice. Na početku želim zahvaliti svim eh, govornicima na pruženim informacijama i na njihovim eh, gledištima. Kao što ste rekli, ovo je važna, ali i osjetljiva rasprava od izuzetne važnosti. I ono što odmah želim reći jest da nama kao Europskoj uniji ne smije biti prihvatljivo da se djeca nalaze u tako teškoj situaciji u kampovima. Dakle, moramo nešto poduzeti. Jedan od govornika je već rekao da moramo poštovati određene rokove i da u određenom trenutku se taj prozor može zatvoriti. Dakle, nije prihvatljivo da mlada djeca borave u kampovima i sada moramo poduzeti mjere kao Europska unija. Ako držimo do svojih vrijednosti. Drugo, koja je nadležnost Europske unije u ovom pitanju? Gospodin Van Tihelt je spomenuo da je možda najučinkovitiji multilateralni pristup i da mi kao Europska unija možemo tu poduzeti nešto, no možda nema dovoljno pravnih i drugih osnova za to. Zatim, kroz multilateralni pristup što možemo učiniti, koje korake tu možemo poduzeti. I još e, se spomenulo da trebamo razminjivati podatke i da neke zemlje članice trebaju također staviti na raspolaganje podatke kojima raspolažu. Dakle, kako možemo to ostvariti što prije? Nadalje, spomenuli ste jedan e, slučaj E, gospodine Peters, ne možemo sad razmatrati pojedine slučajeve. Imamo li koordinatora u ime SID-a? Ne imamo. gospodine Morena Sanchez. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala našim gostima na njihovim izlaganjima. sam nas podsjetio na to, to su prije svega djeca i, žrtve. To su žrtve zločina koje su možda počinili njihovi roditelji, ali mi smo ti koji ih trebamo zaštititi. E, mislim da je gospodin Van Tigel spominjao dvije vrlo važne stvari, a to je da nam je potreban europski pristup, zato što sada radimo država država, to izgleda nije dovoljno i kao drugo trebamo prestati govoriti, trebamo djelovati. Imate u potpunosti pravo, trebamo djelovati. Moje pitanje je vrlo jednostavno sa vašim savjetom što može ovaj odbor napraviti. Nova komisija će se uskoro uspostaviti i mislim da bismo trebali imati jedan sveobuhvatan program sa određenim ljudskim i financijskim resursima koji su potrebni kako bismo e, repatrirali e, tu djecu i kako bismo omogućili njihovu reintegraciju u naša društva. Što možemo učiniti i doista napravit ćemo sve da počnemo raditi e, sa tom novom komisijom i sa državama kako bismo napredovali. Hvala. Muchísimas gracias, señora Tiene usted la Hvala kluba Renew, Hvala gospođo predsjedateljice i hvala našim govornicima. Gospodin Van je rekao da smo prije dvije godine bili ovdje u Europskom parlamentu na jednom seminaru o pravima djece i kad smo govorili o djeci u kampovima, govorilo se i o sigurnosti o, u Europi. Tada ste nam na tom seminaru rekli da mala djeca su učila obezglavljivati svoje plišane medvjediće kako ne bi previše trpila od onoga što su vidjela. A sada se govori o tome da se ta djeca trebaju vratiti što prije. I to mi govori moje srce, ali pitam se mogu li si Europa i Belgija to priuštiti kada razmišljamo o sigurnosti. I još jedno konkretno pitanje za Pola Van Tihelta koje se brine za našu sigurnost jesu li naši kapaciteti dovoljni kako bismo prihvatili tu djecu ili je li to možda tempirana bomba. I nemamo li dovoljno informacija o stranim borcima i njihovim obiteljima i dijelimo li te informacije, naročito kada je riječ o biometričkim podacima Trebamo također e, vidjeti može li Europol e, pratiti te osobe zbog mogućih terorističkih akata i može li djelovati. I još jedno pitanje za sve. Rečeno je da nema europske politike u tom smislu zato jer zemlje članice se žele same za to pobrinuti. No, bez obzira na sve rezolucije, amandmane i razmjene gledišta, što Europa može učiniti? gospođa Čimon u ime zelenih. Hvala, hvala svim govornicima na njihovim intervencijama. Izuzetno je važno da govorimo o tome, budući da već i tjednima, mjesecima i godinama ovaj predmet ne napreduje, moramo djelovati. No, ovo pitanje ne bi trebalo biti predmet rasprave, budući da su svi rekli da se ovdje radi o temeljnim pravima djeteta. E, Isto tako e, e, imali smo isto tako i ono što je rekao UNHCR da e, države članice okljevaju repatriaciju djece stranih boraca mogu reći da djeca ni u kojem slučaju ne smiju plaćati zločine i greške e, koje su počinili njihovi roditelji da mi izabrani predstavnici europski zastupnici moramo to ponoviti e, govornici su također govorili da se ovdje radi o pitanju s jedne strane sigurnosti, s druge strane prevencije. Da sigurnost nije garantirana što se tiče dugo, eh, dugoročnog razdoblja. djelovanje zazivaju eh, svi akteri iz civilnog društva, iz sudskog eh, sustava i mm, Isto tako, ono što je izuzetno važno da imamo na umu da svi imaju pravo na pravičan e, sudski e, postupak ono što bi bilo e, jako loše da ne preuzmemo E, odgovornost ovdje u Europskom parlamentu. Ono što je izuzetno važno je da e, se ovi e, mogući budući teroristi ne smiju u nikom slučaju vratiti islamskoj državi. Što se tiče terora, mi isto tako moramo ponoviti temeljne vrijednosti naših demokracija. Hvala. ne si señor Berg van actuar como bien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 koji su već mali borci. Znamo za grozne situacije, neka od te djece su žrtve ne samo džihadista, nego i pedofila. Kada je riječ o džihadu, trebamo voditi računa također i o čitavom nizu aktivnosti koje su prikrivene, e, koje se kojima se muslimani služe kako bi prikrili to da su muslimani. I to je jedna od njihovih taktika u borbi protiv nevjernika. To treba podsjetiti. To su borci u Siriji. Vrlo često djeca se odgajaju kako bi postala budući džihadisti. Trebamo jasno reći da nitko ne može zajamčiti da ta djeca nisu spavači koja onda dovodimo u Europu. I kao što je rekao gospodin Van Tihelt, ne smijemo dopustiti radikalni islam u Europi, jer čak i ako ih se zatvori na pet godina, nakon toga ih se oslobodi. Što moramo učiniti? Moramo zatvoriti svoje granice i moramo se pobrinuti za vlastitu sigurnost. E, riječ ima gospođa Kanko. Hvala. Samo razmišljam o žrtvama terorističkih napada u Europi i shvatila sam da sve manje govorimo o njima, ne smemo na njih zaboraviti, to su stvarni ljudi i čak i e, drugi građani koji nemaju žrtava među svojom rodbinom se boje u Briselu voziti metrom. Vrlo često vikendom sa svojom djecom e, putujem e, metrom i često se zaostavimo na Malbeku i tada mi srce brže zakuca. No, e, samo sam htjela reći da to, to ne smijemo zaboraviti. Isto tako moramo opamtiti da djeca koja su u Klopci, u Iraku ili u Siriji su nevina. Kao političarka i kao majka to doista želim reći ali kao što je i kolegica rekla, imamo osjećaje, ali moramo voditi također računa o stvarnosti. No, u svakom slučaju djeca ne smiju utrpjeti zbog grešaka svojih roditelja. Iako možda neka djeca jesu prijetnja do određene mjere, ona su također i žrtve okolnosti koje ne smijemo poreći i situacija s kojom se sada suočavamo je daleko složenija nego što si ponekad priznajemo. Zbog toga sve repatriacije moraju se provesti uz punu promjenu potencijalnih prijetnji koje se mogu postaviti čak i ako je riječ o maloljetnicama. A to moramo uzeti u obzir i moramo raspravljati o tome a pri tome se ne usredotočiti samo na emocije, nego moramo uzeti u obzir i stvarnu situaciju s obje strane. Također, građanstvo je dio ugovora sa pravima i obvezama. To je ugovor koji je sada vrlo brutalno povrijeđen i to su učinili muškarci i žene koji su glavni i odgovorni za stanje u kojima se ta djeca sada nalaze. Dakle, mene zanima kako mislite da to možemo ostvariti i iznaći pravu ravnotežu između njihove sigurnosti. predsjednica pre, prekida govornicu. Senjora Dali, tiene usted la palabra en nombre del GUE. Gospođa Gali, eh, gospođa Vali ima riječ. Pa moram doista reći da ovo je nadmašilo sve, doista je zapanjujuće što raspravljamo o tome hoćemo li vratiti ili ne djecu iz opasne ratne zone i nevjerojatno je da to obrazlažemo samo sa stajališta prijetnje koja se upućuje Europskoj uniji. To je nevjerojatno. Čak i oni koji su za repatriaciju se ispričavaju napola zbog toga i kažu da to su nevina djeca, a ako ih ostavimo tamo onda će se radikalizirati i imaju obraza predložiti da se djecu razdvoji od majke. Kako se usuđujete? Ko je stvorio te ljude? Dio ISIS-a proizlazi iz invazije Iraka i uslijed e, aktivnosti u SAD-a i Ujedinjene kraljevine, kako mislite da su nastali u Iraku i Siriji, odakle dolaze? Turska i zapadne vlade su financirale džihadiste protiv Sadamove vlade. I što mislite da ih se sada sirijska vlada treba nositi s njima? Strani borci su samo strani u zemljama u kojima se nalaze. To su građani zemalja članica i oni su odgovornost zemalja članica. Dakle, preuzmite odgovornost za svoje građane. Ako je riječ o terorističkoj prijetnji, onda to riješite i procijenite, ali doista nemojte očekivati da se sirijske vlasti nose s time. I to čujemo od jedne organizacije u Europskoj uniji koja kaže da su se američke trupe povukle iz e, te regije i da zbog toga ne može djelovati. Zar ne znate da su ilegalno prisutni na suverenom teritoriju Sirije u prvom redu? To je šokantno i to je više od humanitarnog pitanja nego praktično pitanje. Naravno da tu djecu treba vratiti i a njihovi roditelji su europski građani, neka se onda europske zemlje time pozabave. Hvala vam. Sada ćemo krenuti sa krugom govora za ostale zastupnike. Imate dvije, imate jednu minutu svaki i doista vas moram prekinuti. Gospodin, gospođa Koli. Hvala. Ta djeca najčešće žive u kampovima u Siriji, u groznim uvjetima, to je podsjećeno, to su djeca stanih boraca i svaka država danas slučaj po slučaju obrađuje tu djecu. Svi smo sigurni da treba djelovati, ali treba li to raditi u jednom europskom okviru, koga se to tiče. Jesu to djeca koja su rođena u e, sukobu, u, pod sukobom i, e, oni svi koji e, su mlađi od 18 godina. Jesu li to oni koji imaju članove obitelji u državom porijekla ili ne? Međunarodni tekstovi sustavno govore o tome da, je, da su prava djeca najvažnija, a trebaju li ta djeca ostati sa mjajkama kada znamo da je najveći dio njih danas radikaliziran. Što imamo u državama članicama kao sigurnosne mjere? Toliko mnogo e, tema koje pokazuju koliko je ta situacija složena, na različitije teme, a sve teme na koje trebamo što prije naći odgovore kako ta djeca ne bi postala e, tempirane bombe. Hvala vam. El señor Hvala. Gospodin Vesar ima riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Hvala vam uh, na ovoj vrlo osjetljivoj temi vezano u sigurnost i humanitarnu krizu. Naravno da djeca stranih boraca ne bi trebala odgovarati za bilo koja nedjela ili pogreške svojih roditelja, ali je isto tako potpunosti jasno da moramo imati individualni pristup, da je vrlo teško tu generalizirati i da trebamo na jednak način se ponašati prema onima koji su već blizu punoljetne dobi i onih koji su doista mala djeca. UN-ova konvencija o pravima djece koju ćemo slaviti uskoro, kasnije ovog mjeseca, jer ima 30. obljetnicu, naglašava tu važnost da treba zaštititi djecu u takvim uvjetima, ali govori o tome da treba e, pronaći najbolji interes djeteta. Vrlo je važno spomenuti također da su države članice tu one koje imaju nadležnost, dakle vezano uz strane borce, ti strane borci imaju njihovo državljanstvo i u tom smislu moramo nastaviti. Ispričavam se, moram vas e, prekinuti. Gospodin... E, grazie, Presidente, grazie nostri ospiti. Gospođa Kinići, izvolite. Hvala vam. Hvala i našim gostima. U svjetlu međunarodnog prava te konvencije o pravima djece, mislim da je važno da se Europska unija zalaže za to da se ta djeca stranih boraca vrate k nama. To su u najvećoj mjeri vrlo mlada djeca koja nisu kriva za ništa, koje su i same žrtve zločina koji su nad njima počinili, počinile odrasle osobe, a i kod veće djece. Oni su često jednostavno prisiljeni pridružiti se terorističkim skupinama e, zbog običajnih e, metoda rekrutiranja djece od strane takvih skupina. Što možemo činiti s tom djecom? Možemo ih samo podupeti kako bi svladali te traume i kako bi se ponovno mogli uključiti u društvo. To je u nadležnosti država članica, ali Europska unija ne može tu samo ostati po strance, ona mora dati svoj doprinos i zbog toga ja Zahtijevam da komisija nešto napravi, što ona može napraviti, koje mjere mora, može provesti na terenu, na koji način može poduprijeti države članice kako bi se obavio taj posao. Ta djeca su žrtve zločina e, koje su počinili roditelji, odrasle osobe i mi imamo tu obvezu djelovati kao Europska unija, ali i na razini država članica kako bi e, toj djeci vratili natrag njihovo djetinstvo. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin Kofod ima riječ fremmedkrigere er landsforrædere fremmedkrigerne har vestens værdier de kan for min skyld rådne ovi borci u inozemstvu su borci koji su izdali svoju državu, koji su napustili Europsku ja ne želim da se vrate. Sve ono što su oni napravili je suprotno našim vrijednostima. Mi uvek e, imamo rasprave o stranim borcima, o njihovoj djeci, o njihovim obiteljima. Zašto? To nas to nas se ne tiče. Mi smo europljani, europljani e, koji žive u miru, mi imamo pravo osjećati se sigurnima i živjeti sigurno u našim državama. Imamo na milijune ljude u EU koji su ovdje na miru i žive u sigurnosti, zašto bi bili ugroženi e, s takvim ljudima? Ja ću vidjeti sve kako nikad, ponavljam nikad, ti strani borci ne stupe natrag na europsko tlo. To više nisu europljani, to su neprijatelji Europske unije, a u mojoj državi, u Danskoj, mi radimo upravo na tome da se oni ne mogu vratiti. Hvala. Hvala. Riječ ima kolegica Mani. Hvala vam, ja ću govoriti na nizozemskom, zato što mnogi danas su već govorili nizozemski. Pa, Budimo jasni. Ovo je tema gdje se uzburkavaju srasti, e, to je jako složena tema, složena je zašto. Zašto? Pa to znamo. Ta djeca su izložena određenim rizicima što se tiče njihove sigurnosti. Neka mlada djeca su posebice pod rizikom, a imamo i taj rizik vezan uz budućnost. I toga se postavlja pitanje hoće li naše države članice se moći suočiti s tom situacijom e, rizika. E, čuli smo malo čas e, nešto o slučaju iz Belgije, mogli bi se nam možda reći nešto više o tome, ali tu postoji dakle pitanje smo li spremni na to. I postoji jedan drugi element. Što se tiče njihovih roditelja i prava tih roditelja da e, poprate svoju djecu. Što se toga tiče, ja mislim da nismo spremni, ali govornik se prekida. Senjora von Vize, la Thank you. It is precise... von imate riječ. Upravo je u interesu sigurnosti i upravo je u interesu e, e, žrtava terorizma da mi repatiramo tu djecu što hitnije, kao što smo i vidjeli. Ostaviti ih tamo samo će dovesti do toga da ih se još dodatno radikalizira, dakle za njihove roditelje svi koji simpatiziraju s njima. To je samo što se tiče onih e, sigurnosnih e, argumenata. Niti jedno dijete ispod 10 e, godina nije pod kriminalnim zakonom bilo koje države članice Europske unije. Naravno da će ona starija djeca morati biti izvedena pred lice pravde ako je to potrebno, ali to u državama porijekla te djece. Isto tako jasno je reći da je najveći dio teške prijetnje koje nam prijeti danas e, nešto što nam dolazi od e, desnog ekstremizma, a ne više od Daješa. A slučaj Šime Bigon, to je jedna britanska državljanka koju su rekrutirali sa 15 godina, koja je zatim otišla i e, udala se te imala troje djece a treće dijete je umrlo nakon što je zatražila repatriaciju. To je u potpunosti neprihvatljivo od britanske vlade. Hvala. Senjora Zipel, el senjor... Moram vas e, Kolegica Zipel i kolega Sanchez, vi ste koordinatori, izvolite. Ko će govoriti? Hvala svim govornicima i želim izraziti dobrodošlicu članovima obitelji žrtava i izraziti s njima našu podršku. Ja čujem ovdje da je ovo obveza koje se tiče humanitarne pomoći. Što se toga tiče, potrebno je da pružimo um, konzularnu zaštitu toj djeci, da ih repariramo i to je iz sigurnosnih razloga najbolja opcija. Kako možemo zaustaviti taj trend da se o tome govori kao o političkoj odluci, kao da mi imamo izbora, možemo li to ili ne. Zar onda na kraju ovisimo o sudovima, o sudskim presudama? Mislim, što misle članovi panela vezano uz to? i možemo li očekivati da ćemo nešto dobiti kao rješenje od e, sudskih postupaka. Zatim čujem da se okljeva repatirati djecu zbog roditelja. Tu bih pitanje za postavila gospođi Paron iz, Uena. Zar nije i obveza država da vrate roditelje te da im se sudi onda u državi porijekla ako se sumnja da su počinili teroristička djela prema rezoluciju Ujedinih naroda. Hvala. gospodine Ros, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Mi ovdje govorimo o djeci, a prema konvenciji Ujednih naroda, dijete je e, netko tko je mlađe od 18 godina. To su osobe koje su se priključile terorističkoj organizaciji, koje su, za to se sumnja, počinili teroristička djela. Da, govorimo o ljetnicama, ali ona su, oni su e, opasni za naša društva. I zašto bismo onda htjeli vratiti tu djecu u Europu? Zašto bismo na njih trebali gledati kao na žrtve? Zašto na zapadu uvijek imamo tu viziju da možemo sve riješiti? Obraćam se članovima panela. Što mislite? Kako možemo e, dočekati tu djecu? Mi imamo sad imamo jedan program za radikalizaciju i smjestili smo tu djecu e, u skrbničke obitelji i to je bila čista katastrofa. Nikad ja se bojim nećemo biti spremni za tako nešto. Moramo se prije svega pobrinuti za sigurnost naših građana i građanki. To je naša prva zadaća kao izabrane predstavnike. Hvala. Gospodin Balas, izvolite. Hvala. Mm, šokirao sam se zbog toga što ste vi čak i razmišljali o tome da se djeca odvoji od majki. To me potiša ono što se dogodilo prije mnogo godina kada je katolička crkva oduzimala djecu e, neudanim ženama. Pa kada će po Bogu e, EU preuzeti odgovornost za ono što smo napravili u Siriji? Zar ste zaboravili da ste vi pomogli pri naoružanju džihadista? Zar ste zaboravili da smo potpirali e, rad zbog toga što smo htjeli promijeniti režim u toj državi. Zato smo to sada e, tako e, zaboravili, nam to tako odgovara. Mi smo zabrinuti za djecu, pa kada su bili, e, bile države zabrinute za djecu, kada su bombardirale, e, kada su se bombardirale njihove kuće, kada su ta djeca postale izbjeglice. I danas ih imamo u Iraku, u Jemenu. Na kojoj zemlji ti ljudi žive? Hvala vam, gospodine Volas. Gospođo Fox, imate riječ. Ovo je jedno važno pitanje, moralno je vrlo složeno i zbog toga svakako ne bi trebalo biti riješeno zajedničkim europskim rješenjem. Ako je ikad poslovna tema koja se tiče nacionalne suverenosti, onda je to ova tema, jer se tu radi o tome kako će države članice odlučiti što će napraviti s vlastitim građanima, kako se ponašati prema onim Eh, sugrađanima koji su krenuli eh, leđa zapadnom čovječanstvu. Kada je britanska vlada odbila epatirati jednu osobu, onda ja moram reći da je to bilo krivo, da je to moralno bilo kukavički, da su oni odbili preuzeti odgovornost. Naime, mi smo te džihadiste eh, obrazovali u tom nihilizmu, u tom barbarizmu, mi ih moramo E, vratiti, ali to je nešto što o čemu trebaju odlučiti britanski građani. Vrlo je lako to pretvoriti u europski diktat. A kod djece imamo groznu dilemu. Mislim da je krivo što u ovoj raspravi se koristi ta tema kako bi se ucijenile države članice da uzmu natrag e, i e, majke te djece. Hvala. gospođo Pisler Lima. Prije svega želim zahvaliti svima onima koji su preuzeli riječ kako bi objasnili što se događa i kako bi nam iznijeli svoje gledište. Imam dva pitanja. Prvo pitanje, što je napravljeno u državama koje su repatrirale e, djecu? Što su one poduzele, kako su podršku pružile djeci, to je moje prvo pitanje, a drugo pitanje je možda pokazati ne samo primjere, već e, pokazati cijeli taj put, to bi bio moj savjet e, članima panela. Dakle, kada bismo mogli prikazati e, ne priče, nego recimo nekakve uspješne elemente tih slučajeva, kada bismo mogli pokazati da to dobro funkcionira, onda bi to možda bio najbolji način da uvjerimo sve one e, koje teško možemo do sada uvjeriti. Hvala. Hvala, hvala vam svima. Žao mi je što sam morala nekima oteti riječ dok su neki govorili nešto dulje, ali nažalost je eto to tako. Sada svi članovi panela imaju po šest minuta maksimalno e, priliku odgovoriti na pitanja. Nakon toga ću vam morati opet isto tako uskratiti riječi. To ćemo sada napraviti obrnutim redoslijedom, što znači da će kao prvo govoriti gospođa Hale. Izvolite. Thank you uh, Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Da. Sada kada sam saslušala raspravu, vidjela sam da je ovo jedna vrlo dramatična tema iz Europljane. Ali ja bih htjela vratiti raspravu natrag na tu temu djece, te na činjenicu da se regrutiranje i vrbovanje djece i korištenje djece od strane naruženih skupina, neovisno o tome o kojoj naruženoj skupini se radi, da je to jasno kršenje prava djece prema međunarodnom pravu. Imamo programe, imamo mehanizme za rehabilitaciju i e, ponovno e, obrazovanje djece, bilo da se radi o djeci u Siriji ili u zapadnoj Africi koju tamo te teške skupine ljutiraju, te, ta djeca su žrtve i imamo program za rehabilitaciju za njih. Njih treba reintegrirati u društvo, a onda treba znači, krenuti od obitelji, od e, daljne rodbine. Mi nismo za institucionalizaciju djece, E, obiteljska skrb, alternative internalizaciji djece, to je uvijek najbolji način e, za, da se djeca osjećaju sigurnima i zaštićenima. Postoje vlade koje ponovno vraćaju djecu. Kosovo je 70 djece vratilo i sada su u programima za rehabilitaciju. Da, budimo realistični. Ta djeca su jedna skupina s kojom će se morati mnogo raditi kako bi se oporavili od onoga što su prošli. Druge države također rade na tome. 380 pojedinaca se vratilo u Veliku Britaniju. A iz izvješća 2018. iz Ujedinene kraljevine, oni koji su se vratili više se nisu smatrali prijetnjom za nacionalnu sigurnost. Vlada zna gdje su, tko su i s njima su u kontaktu. Mi smo humanitarna organizacija, dakle Save the Children. Mi ne gledamo na ovo ispitanja sigurnosti i prijetnje, iako mm, treba zabilježiti da su dvije e, tajne službe iz dvije države, iz Švedske i Nizozemske, e, rekle da je vraćanje obitelji, dakle ne govorim tu samo o djeci, već o obiteljima stranih boraca, nešto što bi bilo zapravo u najboljem interesu nacionalne sigurnosti. Majke s kojima smo imali prilike razgovarati u tim kampovama su isto tako u različitim kategorijama, o tome trebamo jasno govoriti, postoje one koje e, gorko žale zbog onog što se dogodilo i sve što žele je vratiti se kući. Neke kažu mi smo ovdje u zatvoru, radije bismo bile u zatvoru kod kuće kako bi naša djeca mogla biti sa ostatkom naših obitelji kako ne bi izgubili, kontakt s nama. Dakle, postoje različita stajališta i tamo. Ali moja zadnja točka bi bilo to da je ovo hitno pitanje. Mi na teoretski način govorimo o individualnim slučajevima, o pristupu slučaj do slučaj, a humanitarne agencije misle da se nećemo više moći uopće, da nećemo više moći raspraviti o ovome uh, uskoro. Sada je na zima da se pruža prilika da tu djecu i njihove bliske osobe izbavimo iz te situacije u kojoj su sada. Situacija bi se mogla uskoro promijeniti. Ne mogu to dovoljno naglasiti i slažem se sa kolegom uh, sa panela. Mi mnogo govorimo o ovome, ali što se tiče razmjena informacije u praksi, i toga da se stvore logistički kanali za povratak te djece. Mislim, mi u tom smislu imamo kapacitete za to i države članice bi trebale djelovati sada. A ne djelovati, to doista ne mogu dovoljno naglasiti, će za neke od te djece značiti e, smrtnu presudu. Dakle, ne radi se tu o tome da se radi slučaj po slučaju u Siriji. Radi se o tome da se tako možete baviti tim slučajima kada vratite te, tu djecu doma, kada ih možete vidjeti, kada ih možete procijeniti, ali sada mi vidimo da se radi na vrlo nejasan način, na vrlo ishitan način, gdje države članice Europske unije trebaju ponuditi repatriaciju e, svoj toj djeci njihovih majki što je prije moguće. Hvala. Hvala. U, dakle, suprotnom redoslijedu vi sada imate riječ e, gospodin Paul Polman Tigelt. Uh, Hvala na ovim pitanjima, a sad nekoliko odgovora. U pitanjima smo isto tako čuli različite perspektive emotivne, geopolitičke, humanitarne, iz perspektive međunarodnog prava i tako dalje. Moja perspektiva je prije svega sigurnosna. Želio bih reći da što se tiče odraslih osoba E, njih se treba kazano goniti i treba se provesti sudski postupak. To se mm, jednostavno e, tako radi u okviru kaznenog postupka. Možemo naravno imati raspravu i parlamenti zbog toga i postoje o tome da li su e, kazne zakona kazne zatvora dovoljno duge, pet godina i tako dalje. Naravno, to može biti predmet rasprave, to je politička rasprava to možemo provesti. No, e, kazneno pravosuđe se mora u svakom slučaju provesti. E, isto tako, određena vrlo jednostavna načela se moraju provesti u dijelo ili e, se ljudima sudi tamo gdje su počinili kazneno djelo ili tamo od kuda dolaze iz zemalja od kuda dolaze. Mi svi znamo i to je neugodna istina da je teško taj pristup provesti u djelo. Postoje pravosudni e, problemi, pravosudne prepreke za provođenje toga u dijelo, znači suđenja e, počiniteljima tamo gdje su počinili kazneno dijelo. Što se tiče e, sigurnosne perspektive, tu moramo uzeti u obzir i dugi rok. Moramo imati na umu da e, duže zadržavanje u tim e, e, kampovima ili u zatvorima se povećava isto tako taj rizik još veće radikalizacije te također se povećava i mržnja prema zapadu. Mi u svakom slučaju imamo odgovornost prema svojim građanima a moramo isto imati na umu i moramo uzeti u obzir ovo načelo da duže zadržavanje povećava i tu mržnju prema zapadu. Što se tiče pravičnog suđenja, moramo uzeti u obzir da postoji rizik da će te osobe ponovno biti puštene na slobodu. Ja moram upozoriti vlasti vezano uz to ne možemo ni u kojem slučaju garantirati što će ti ljudi misliti u trenutku kad ih se pusti na slobodu u budućnosti. Morate isto tako se sjetiti onoga što se dogodilo u Abu Grabiju i tako dalje. E, imali smo e, također u zatvorima u Iraku gdje su se ti e, vodeći e, ljudi ISIS-a našli, stvorili i razvili tu mržnju prema zapadu. Mi u svakom slučaju e, moramo izbjeći stvaranje dojma da se ne brine o tim ljudima i da su oni građani drugog reda. Iz belgijske perspektive imamo već Isto tako 130 odraslih povratnika, 30 djece koja su vraćena. Mi se njima bavimo, neki su u zatvorima, neki su eh, pušteni nakon toga na eh, slobodu. Imamo strukture, no u svakom slučaju, dame i gospodo, nemamo nikakvu garanciju za uspjeh, da ćemo uspjeti radikalizirati te ljude, zero rizik, e, nulti rizik ne postoji. To je također jedna neugodna istina koju moramo izreći. U svakom slučaju e, djelovanje bez ikakvog rizika ne postoji. Imamo e, djecu koja su zbrinuta kroz intervenciju e, sudaca za maloljetnike. Oni su zatim zbrinuti u okviru institucija za socijalnu skrb za maloljetnike. Tu e, vidimo zbilja veliki angažman institucija koje zbrinjavaju tu djecu. Njih, tu djecu se vraća u školu i činimo sve kako bismo e, uključili i ponovo integrirali tu djecu u društvo, no u svakom slučaju trebam reći da ne postoji jamstvo za uspjeh. I sada e, nešto vezano uz ono što je rekao gospodin Peters i njegovo pitanje odgovor je sljedeći. Što duže čekamo, e, više se izlažemo riziku da stvorimo nove generacije džihadista. Toga moramo imati, moramo biti svjesni. Situacija se e, unatrag nekoliko tjedana pogoršala iz humanitarne, ali i sigurnosne perspektive. I sada je za zapadne snage sve teže provesti repatriaciju te djece. U svakom slučaju e, situacija nije postala lakša. Hvala, hvala što ste se pridržavali vremena koje vam je dodijeljeno. A sada... Gospodine Antoni, niste bili u e, e, prostoriji, a sada možete uzeti riječ. Da, Moram reći da je e, situacija za ovu djecu vrlo složena i tužna prije svega. Ali moramo stvari sagledavati sa racionalne strane. Mnoge e, populacije, zapravo stanovništvo u Europi također treba imati garanciju svoje sigurnosti, posebno onih e, građana koji su bili izloženi traumama nakon terorističkih napada u e, Njemačkoj. E, to je također slučaj. Imamo e, mnoge prijetnje izoliranih djelovanja i moramo provesti u svakom slučaju analizu tih prijetnji. Moramo također razlikovati situaciju budući da zbilja ne želimo da u naše društva stignu džihadistički borci. Hvala. Hvala. E, a sada dajem riječ e, gospođi Hun, izvolite. Hvala, hvala na ovoj raspravi, hvala na ovim pitanjima. Mislim da je ova rasprava pokazala složenost ovog pitanja. Svi su to naglasili. Čuli smo različita razmišljanja o e, različitim aspektima ovog pitanja i to pokazuje da nema također ni laganih odgovora. Nekoliko e, točaka koje se tiču EU-a. Imali smo pitanja vezano uz ulogu EU-a, no također i određena upozorenja. Tu mogu ponoviti ono što sam već rekla. Ne postoji EU politika što se tiče repatriacije stranih boraca i članova njihovih e, obitelji to se smatra nacionalnim sigurnosnim pitanjima i države članice su nadležna, e, nadležne za ta pitanja. No, isto tako sam rekla da EU e, djeluje e, na nivou različitih aspekata s jedne strane razmjene informacija Mnogi kolege su govorili o tome da je važno osigurati sigurnost naših granica. Kad netko ulazi u Europsku uniju, ako se radi o stranom borcu iz e, Europske unije ili iz treće države ili ako se radi o članu obitelji, da se njega onda mora detektirati. Kako se to radi? To e, pretpostavlja to da se sve informacije o stranim borcima uključuju u SIS. A također i da se e, služimo svim informacijama koje dobivamo iz e, drugih država svijeta kroz Interpolovu bazu podataka. Tu e, važna uloga EU-a je itekako za podcrtati. S druge strane imamo isto tako i ulogu Europola što se tiče razmjene informacija. Imali smo tu prvu radnu skupinu Task Force za identifikaciju radikalizacije. E, tu je jako važno da se razmjenjuje informacija o različitim stranim e, borcima u državama članicama. A kad govorimo o programima rehabilitacije i dobrih praksi, Načelno, komisija podržava države članice u prevenciji radikalizacije, a e, rehabilitacija je upisana u taj širi kontekst. Zbog toga imamo isto tako i ovu mrežu što se tiče podizanja svijesti o radikalizaciji. Tu stručnjaci mogu dati svoje mišljenje o tome kako provoditi analize i e, također provoditi djelovanje u djelo. Hvala. Hvala. Sada gospođa Pahon ima riječ. Izvolite. Hvala. Hvala u istinu na ovoj raspravi. Danas poslje podne željela bih ponoviti sljedeće. Ova rasprava pokazuje da su tu e, e, sigurnosni, moralni i pravni elementi izuzetno važni i od ključnog značaja da se to sve treba uzeti u obzir. činjenica e, da se mjere sprečavanja e, terorizma trebaju uključiti u međunarodno pravo je e, nešto što je isto tako ponovljeno na globalnoj razini a također moramo osmisliti i strategiju za sprečavanje terorizma u okviru UN-a. Tu moramo uzeti u obzir i žrtve terorizma, s druge strane oni koji su počinitelji moraju biti dovedeni pred lice pravde. Kad govorimo o odgovornosti, ako pustimo da se ljudi E, da ljudi bježe iz ovih e, kampova u sjeverozapadnoj, e, sjeveroistočnoj Siriji gdje je situacija vrlo teška i nesigurna, onda im omogućujemo jednostavno da nam izmaknu kontroli. Važno je da osmislimo mehanizam da, u okviru e, sudskog postupka postoji mjesto i za žrtve. E, na primjer pri sudskim postupcima za terorizam u Iraku mjesta e, za žrtve nema. Ti, ta suđenja se provode jako brzo, a na primjer e, žrtve iz zajednice jezidija jednostavno nisu imali pravo na riječ. Jako je važno i sa tog aspekta odgovornosti da se riječ žrtve uzme u obzir s druge strane imamo e, tu moralnu obvezu i e, pravnu obvezu da e, kazneno godimo, poč, gonimo počinitelje. No, e, u svakom slučaju ne smijemo sve stavljati u istu kutiju, mora i u isti koš moramo provesti dubinsku analizu kako bismo vidjeli koje su te kaznene odgovornosti određenog pojedinca. Ako je on kazneno e, odgovoran, onda mora biti kazneno gonjen. Jako je važno da se tim ljudima sudi u državama gdje imamo funkcioniranje pravosuđa na ispravan način, gdje postoji vladavina prava, te e, je jako važno naravno da se te, ljudi, te ljude goni i izvede pred lice pravde. A kad e, govorimo o djeci UNICEF u okviru UN agencije ima veliku iskustvo sa e, djecom prisilnim vojnicima. Oni organiziraju programe diljem svijeta kako bi se pomogućila integracija, reintegracija tih e, djece vojnika, kako bi ih se vratilo u školu, kako bi im se pružila e, socijalna podrška te e, kako bi kroz civilno društvo i djelovanje nevladinih udruga također se tu djecu uključilo u društvo. Važno je u tom smislu da imamo i e, pruženje pomoći državama članicama vezano uz to Mm, ta pitanja, a UN u svakoj slučaju na svojoj razini e, podržava i pruža podršku svima koji se jave za to. Hvala, hvala vam na vašim odgovorima. Mislim da ovo sve što smo čuli je palo na plodno tlo. E, prava su e, neotuđiva, ali to isto tako vrijedi za obveze. Nitko ni u kojem slučaju ne zaboravlja žrtve terorizma i nitko ih neće nikad zaboraviti. No ovdje e, ono što je prije svega predmet naše rasprave je interes djeteta Želim e, zahvaliti svim govornicima i e, željela bih reći da 20.11. organiziramo konferenciju na visokoj razini o pravima djeteta. Tu ćemo prije svega govoriti o 60. godišnjici e, obljetnici deklaracije o pravima djeteta. Simbolično ćemo svijet podsjetiti na to kroz angažman Europskog parlamenta koji će nastaviti sa svojim radom u okviru zaštite e, prava djeteta. To ni u kojem slučaju nikad nećemo e, smesti s uma i zaboraviti. Let's Dragi kolege, predlažem da nastavimo s radom. Prelazimo sada na 22. točku dnevnog reda. Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku Bugarske u okviru mehanizma suradnje i provjere, te 23. tečkom reda, Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku Rumunjske u okviru mehanizma suradnje i provjere 22.10.2019. godine. Komisija je osvojila ova dva izvješća vezano uz napredak Bugarske i e, Rumunjske. Ovaj mehanizam je uspostavljen Prilikom pristupanja Bugarske, i Rumunjske Europskoj uniji 2007. godine to je trebala biti prijelazna mjera kako bi omogućila dvijema državama da nastavi sa naporima što se tiče reforme pravosudnog sustava te borbe protiv korupcije u Bugarskoj, a e, također i borba protiv organiziranog e, kriminala. Što se tiče Bugarske, komisija smatra da napredak koji je Bugarska uspostavila i provela kroz ovaj mehanizam suradnje i provjere je dovoljan kako bi e, odgovorila na one obveze e, koje isto tako potpisala prilikom e, pristupanja Europskoj uniji. Bugarska i dalje mora pratiti stalnu i trajnu implementaciju reformi te također mora ostvarivati dijalog sa komisijom u okviru E, sveobuhvatnog pravila e, što se tiče ovog mehanizma. A kad govorimo o Rumunjskoj, e, izvješće govori o tome da razvoj situacije u prvih mjesecima 2019. godine je bio izvor velikih zabrinutosti za komisiju da Rumunjska nije provela dodatne preporuke iz studenog 2018. godine. Govori se o tome da se te preporuke trebaju pratiti kako bi se proveo ovaj proces reformi i kako bi se išlo u susret zaključenju mehanizma suradnje i promjere CMV-a. Dajem riječ gospodinu Vilemu Slitu, direktoru za građane, migracije i sigurnost glavnog tajništva Europske unije. Gospodine Slit, imate riječ. Hvala gospođo, e, gospodine e, predsjedniče. Hvala vam na ovoj prilici da u ime komisije predstavim naše izvješće o provedbi CVM-a, odnosno mehanizma suradnje i provjere. Možda bi bilo korisno kada bih e, malo se prisjetio konteksta na samom početku. Naravno, proces CVM-a je bio dugotrajan. Kada su se Bugarska i Rumunjska prigručile Europskoj uniji i preuzele su niz obveza i zacrtan je proces kako to ostvariti u nizu odluka komisije. Komisija je nastojala unaprijediti rad na tom procesu i u siječnju 2017. godine izdala je desetogodišnji pregled napretka događaja i to je bio jedan pregled od početka do kraja cijelog razdoblja a pristup je ponešto izmijenjen kako bi se prvo komisija usredotočila na ograničen broj ključnih preporuka i zacrtala koreke koje još treba poduzeti u ključnim područjima, ali time se također zacrtao i put u budućnosti. Došlo je međutim do nekih e, e, događaja koji su možda malo unazadili napredovanje na tom putu. Do tada se komisija bavi intenzivno upravo ovim dvama pitanjima i prošle godine je najavila namjeru da provede drugu procjenu do kraja mandata. Dakle, ova dva izvješća su posljedica te odluke. Kao što je predsjedatelj rekao, evo ja ću se osvrnuti zajedno na Bugarsku i Rumunjsku, ali prvo ću započeti od Bugarske. Od siječnja 2017. godine u izvješćima se navodi stalan napredak u ostvarenju preporuka. Prošle godine e, su e, zatvorena i tri mjerela, zahvaljujući tome, i ključni koraci u e, pravosuđu uključuju novu agenciju za borbu protiv korupcije i izmjene i dopune u kaznenom postupku kako bi se suzbila korupcija. Također se nastavlja i suradnja uključivo na najvišoj razini od tada i ovo izvješće potvrđuje da Bugarska i dalje radi na provedbi preporuka u posljednjoj godini i ostvaruje dalje napredak, što uključuje također i preporuke za tri mirala koja su stavljena otvorena, koja su se ticala pravosudne reforme i korupcije. Komisija je stoga zaključila da uz rješavanje nedostataka i daljnje korake kako bi se ostalo na zacrtanom putu napredak koji je Bugarska ostvarila u sklopu CVM-a je dovoljan kako bi Bugarska ispunila sve obveze koje je preuzela u trenutku pristupanja. To znači da bi Bugarska mogla prijeći u novi aranžman koji se osniva, dakle novi mehanizam za vladavinu prava kao što je istaknuto u političkim smjernicama novog kolegija i što je najavila e, izabrana predsjednica u srpnju. To znači dakle dijalog sa svim zemljama članicama i godišnjim izvještavanjem razmotrit će se e, sva pitanja koja su vezana uz vladavinu prava. Evo želim ovdje podsjetiti možda da preporuke iz CVM-a ne obuhvaćaju sve. Imamo tu pitanja koja su definirana na početku procesa, dakle ona se nisu bavila medijima i izvješća se u prošlosti osvrću samo na ta pitanja u širom kontekstu, ali ne iznose preporuke. U tom smislu novo vijeće za suradnju i koordinaciju koje se osniva u Bukarskoj neće biti samo glavno nadzorno tijelo reformi, nego će biti i kontakt točka za danji rad komisije. Dakle, to je važno sredstvo za nastavak rada Bugarske na provedbi onoga što je predviđeno CVM-om. Naravno, i druga tijela će zadržati svoju ulogu, primjerice nadležnosti e, Vrhovnog sudbenog vijeća ostaju na snazi i Državno sudbeno vijeće će se zalagati i dalje za neovisnost pravosuđa i bit će važno u tom smislu i u budućnosti kao što je i sada. Neću sada ulaziti u detalje tih izvješća, ali htio bih skrenuti vašu pozornost na tri konkretne obveze koje su bugarske vlasti preuzele i što je istaknuto također na kraju izvješća. Prvo, u vezi sa osjetljivim e, pitanjem odgovornosti državnih tužitelja, Bugarska se obratila Venecijanskoj komisiji i pristala je držati njezinih preporuka u okviru Bugarskog ustava. Drugo, uvedeno je zakonodavstvo, odnosno prijedlog zakona u parlament e, kako bi se uklonila, e, još neodomice u vezi sa neovisnošću e, pravosuđa i to će riješiti također s time povezane pravne probleme. I treće, bugarska vlada je pristala i dalje surađivati sa vijećima Europe po pitanju borbe protiv korupcije i okvira u vezi s njime i također u provođenju učinkovitih istraga. Evo, da objasnim postupak. U ovom izvješću komisija je da Bugarska ispunja obveze koje je preuzela u trenutku pristupanja, ali to samo po sebi ne E, znači da je to formalna odluka. Sljedeći korak je taj da komisija treba dati mogućnost vijeću i naravno Europskom parlamentu da iznesu svoja mišljenja i komisija će to uzeti u obzir prije donošenja formalne odluke o okončanju CVM-a za Bugarsku. Sada prelazim na Rumunjsku. U posljednjem izvješću iz studenoga 2018. godine komisija je zaključila da u Rumunjskoj je došlo do nazadovanja i istakla je naročito stupanje na snagu zakona o pravosuđu, pritisak na pravosudne ustanove i također e, izmjene i dopune kaznenog zakona koje su u tijeku i to nije izolirano mišljenje, to je bilo u skladu i sa rezolucijom koje je donio ovaj dom i također je potkrijepljeno zaključcima vijeća, a i mišljenjem Venecijanske komisije. Dakle, došlo je do velikog konsenzusa o tome. Komisija je stoga iznijela osam dodatnih preporuka koje se pridodaju onima iz siječnja 2017. godine, no nažalost to nije ispunjeno, a daljnji koraci u mjesecima nakon objavljivanja izvješća također su pogoršali situaciju. Komisija se morala obratiti rumunjskim vlastima u nizu navrata, što znači da je napisala pismo o pitanjima vladavine prava u Svibnju. Od tada je došlo do zamrzavanja negativnih aktivnosti i do poduzimanja napora u stvaranju pozitivnijeg ozračja, ali to nije još dovelo do rješavanja problema koji su prepoznati u zakonu o pravosuđu, u kaznenom zakonu i u postavljenju sudaca. Dakle, spomenuo sam dodatne preporuke iz studenoga 2017. godine koje još nisu provedene i e, ostaju i dalje svi postojeći problemi i naše iskustvo iz studenoga 2018. godine je potvrdilo nedoumice komisije i postoje također novi razlozi kako bi se dovelo u pitanje objektivnost e, istražnih sudaca. Također, imenovanja su pod političkim utjecajem, a nema također niti napora da se e, kontaktira Venecijanska komisija. Također, e, daljnja inspekcija koja je provedena je postavila i niz pitanja. Ustanovljeno je da se vrši e, pritisak e, na odvjetništvo koje je zaduženo za antikorupcijsku borbu i na Visoki sud. Ustavni sud je odlučio da su izmjene kaznenog zakona neustavne i da postoje i političke dvojbe svime u vezi, ipak se nije odustalo od toga. Zatim e, imamo preporuke iz 2017. godine, odnosno one koje su donesene prije i tu je naporedak bio spor. Tu su pitanja u vezi sa jasnošću, savjetovanjem i e, suradnjom i mnogo od toga još nedostaje. Recimo u nekim područjima poput e, sustava za analizu javne nabave i za e, povratak imovine. Tu je ostvaren ipak određeni e, napredak, no to je zasjenjeno širim problemima i činjenicom e, da recimo visoko sudbeno vijeće nije pozitivno pridonijelo osvarenju ovih preporuka. Dakle, ukratko, zaključak komisije jest da ove preporuke još treba ostvariti i da treba nov zamah kako bi se to ostvarilo, a komisija će naravno i dalje usko surađivati u tom smislu sa rumunjskim vlastima. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine Slih. Poštovani kolege, samo vam želim reći da će sutra i preko sutra Venecijanska komisija biti u Sofiji i sastati se sa svim nadležnim vlastima i razgovarati o izvješću koje je upravo predstavila komisija. Evo sada prelazimo na razvinu gledišta. No, s obzirom na naše kašnjenje, Molim zastupnike da ne govore dulje od dvije minute. Počet ćemo s koordinatorima. Gospođa Mecola prva ima riječ. Hvala, gospodine predsjedatelju. Europski pučani u Europskom parlamentu podržavaju zaključke komisije da je napredak Bugarske u okviru CVM-a dovoljan kako bi se ostvarile obveze Bugarske koje je ona preuzela u trenutku pristupanja i da bi trebalo okončati CVM za Bugarsku. Ovaj mehanizam, kao što smo čuli u trenutku pristupanja Bugarske Europskoj uniji 2007 je uspostavljen kako bi ubrzao napore Bugarske u poboljšanju pravosuđa i u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta. Ocjena komisije napretka Bugarske u ispunjenju mjera ovoga mehanizma uključuje čitav niz kriterija i u studenom 2018. godine mnogi od tih kriterija su ispunjeni i komisija smatra da su strukturne i zakonodavne reforme bile u skladu sa mehanizmom, no tada je ipak odlučeno da se nastavi sa izradom izvješća, a jasno je da ipak ovo najnovije izvješće pokazuje da je Bugarska zadovoljila sve kriterije. Zaključak komisije da je Bugarska uložila velike napore u ovom području kao i jasna preporuka da se okonča ovaj mehanizam ohrabruje bugarski narod i nadležne vlasti koje su naporno radile kako bi ostvarile ovaj napredak. Evo, u zaključku želim eh, samo još nešto napomenuti. Kao što je spomenuto, ako želimo imati alat za nadzor vladavine prava koji će objektivno razmotriti stanje u svim zemljama članicama kao što parlament odavno traži, možda bi sam e, mehanizam CVM postao suvišan u svim zemljama članicama ako bi se provodila takva sustavna, e, takav sustavni nadzor vladavine prava. Hvala, gospođa Izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Neću sada ulaziti u detalje CVM-a za obje zemlje, no želim, kao i kolegica Mecola, istaknuti da već odavno tražimo mehanizam nadzora vladavine prava ne vidimo potrebu za mehanizmom koji se primjenjuje samo na neke zemlje članice. Umjesto toga sve bi u tom smislu trebale biti ravnopravne i u tom smislu još jednom pozivam na uvođenje novog mehanizma za vladavinu prava čime bi CVM e postao suvišan. Naravno, s obzirom na zaključenje CVM-a, e preporuka da se Bugarska isključi iz tog, tog mehanizma je dobra. Želim još jednu spomenuti, a to je Schengen, odnosno potpuna primjena Schengenskog akija nije izravno povezana sa CVM-om, stoga CVM ne bi smio imati negativan učinak na ukidanje unutarnjih kontrola na granicama i na punu primjenu šengenskog akija na te zemlje. I kao što je Europski parlament opetovano izjavio, obje zemlje i Bugarska i Rumunjska ispunjavaju za to potrebne preduvjete, odnosno za punu primjenu šengenskog prava. U izvješću na vlastitu inicijativu i u sudanome 2018. godine Europski parlament je podsjetio da puna primjena šengenskog akija ne ovisi o ovom mehanizmu. Dakle, još jednom e, pozivamo, ne možda komisiju toliko, nego zemlje članice da odrade domaću zadaću i da omoguće da Bugarska i Rumunjska uđu punopravno u Schengena kada je riječ o CVM-u. Mislim da ga treba okončati i sada konačno uspostaviti mehanizam kojim će se na vrlo prijateljski način nadzirati sve zemlje članice. Hvala, gospođa Trajk. A, gospođa Štrik, da, e, čekala sam da neko u ime Renewa uzme riječ. Hvala. U ime kluba Renew, evo govorit ću na engleskom, ako sam namjeravao reći nešto na rumunjskom kao zastupnik iz Rumunjske. No, govorim e, kao koordinator ime kluba, tako da se mogu jedino nadovezati na ono što su rekli kolege. CVM e, je bio dosta dugotrajan i složen proces e, i komisija je 12 godina to provodila sa vrhuncima i padovima. Imali smo trenutke kada je Rumunjska bila zadovoljna, Bulgarska bila zadovoljna ili kada su obje bile nezadovoljne ili je komisija bila nezadovoljna. Komisija je najavljivala da će biti okonča taj proces do kraja ove ili one godine stalno, no to se stalno odgađalo. Možemo zaključiti iz e, svega toga sljedeće, odnosno ja bih htio izući taj zaključak, jest da trebamo ovaj proces e, pretvoriti u nešto održivo što će biti integrirano u ovaj mehanizam za vladavinu prava koji iz ovoga doma već odavno zahtijevamo i nadam se da će se to uskoro dogoditi. Treba nam horizontalan paneuropski mehanizam vladavine prava sa jasnim kriterijima koji su primjenjivi na isti način na sve zemlje članice i to sa jasnim posljedicama i jasnim preporuka koje će biti za pojedine zemlje i u tom trenutku CVM će biti suvišan e, i e, zemlje u CVM-u neće biti u tom procesu svakih nekoliko mjeseci sa istim pitanjima. I da odgovorim e, na e, pitanje o ovoj političkoj ili nepolitičkoj vezi između CVM-a i ulaska u šengensko područje. Trebala bi biti jasna granica između ta dva procesa, ali ona to nije. Kada ona to postane, onda će sve biti jasnije. Dakle, evo, nadam se da ćemo stići do toga što prije i da ćemo uključiti i nadzor nad ove dve zemlje u ovaj pan-europski mehanizam. Hvala vam. Hvala. Gospođa Štrik. Hvala i hvala komisiji na ovom pregledu ocjene Bugarske i Rumunjske. Koordinatori još trebaju razgovarati o tome hoće li dati vlastitu ocjenu, ali ovo je već bilo vrlo informativno. Slažemo se s prijedlogom da se nastavi nadzor nad Rumunjskom jer vidimo da je došlo do klizanja unatrag ali isto tako i slažem se sa pitanjima Rinjua i SID-a o tome koliko je ova ocjena učinkovita s obzirom na ove vrhunce i padove i s obzirom na to da se usredotočujemo na dvije zemlje članice. Moje pitanje je sljedeće. Što možemo naučiti od ovoga procesa i to primijeniti na novi mehanizam vladavine prava? Što je bilo korisno, što nije bilo korisno i kako ove pouke možemo uključiti taj novi mehanizam? U ime zelenih moram reći da je jasno da treba razdvojiti CVM i Schengen. Hvala vam. Благодаря ви. Сега минаваме към членовете на комисията. Hvala. Evo sada tu ću dati riječ članovima komisije. Izvolite. Gospodin Blaga. Hvala gospodinu Slifu, hvala vam što ste nam predstavili ovo izvješće. Ja također želim čestitati Bugarskoj na tim zabilježnim uspjesima. Istodobno sam ja imao taj utisak da ćemo dobiti ovako izvješće u Rumunskoj zato što već e, tri mjeseca Rumunci Rumunji e, izlaze na ulice kako bi e, prosvjeli protiv svojih problema kojih imaju sa trenutnim vladajućim sustavom. Ovaj dokument, ovo trenutno izvješće sadrži su tako i mnogo toga što nije točno, ali ne bismo trebali zaboraviti da mi imamo sada tek nedavno novo izabranu vladu u Bukureštu i da se je ona javno vezala da će poštivati obveze koje stoje u e, izvješću e, o mehanizmu suradnje i provjere, te su također e, s tim da će se slagati sa odredbama Venecijanske komisije. Kao što su kolege to rekli, Rumunska i Bugarska nisu potpuno integrirane u Europsku uniju sve dok ne postanu sastavni dio šengenske zone. Sjećam se kada sam bio ministar vojske prije nekoliko godina da smo dobili eh, E, mišljenje da smo bili uzorni, da smo dobro usvojili šengenski aki e, i da smo se napravili na to što me su nas odbili. Dakle, postoji to pitanje hoćemo li doista sada imati tu stalnu poveznicu između ulaska u Schengen zonu i ovog mehanizma suradnje provede. Svi kažu ne na to pitanje, ali zapravo se stalno e, spominje i potiče ta poveznica. Hvala. Благодаря Dali u ime ja se protivim ovoj ideji da se kategoriziraju zemlje po tome jesu li funkcionalne ili disfunkcionalne. To je problem sa svim zemljama članicama i mojom, ali budući da razgovaramo o Bugarskoj i Rumunjskoj, evo, sredotočit ću se na te dvije zemlje i Htjela bih e, prosvjedovati protiv e, ove definicije stalnog napretka i zapravo me zanima mišljenje komisije o nekim područjima, recimo slobodi medija i zaštiti novinara. Vjerojatno znate da su reporteri bez granica rekli da su prijetnje novinarima sve češće, da je, su novinari u opasnosti, da je bilo prosvjeda zbog toga i e, sudstvo se oplitalo u neovisne medije i da je došlo do uznemiravanja i zlostavljanja i postavljale su se pitanja o transparentnosti transparentnosti europskih sredstava koje su se davale medijskim eh, kućama koje su kritizirale vladu, zatim eh, subvencije za poljoprivredu koje su opisane kao subvencije za poljoprivrednu elitu i za stotinjak organizacija koje imaju koristi od 75% naših eh, subvencija koje se daju u Bugarskoj. I još jedan primjer i time sam se osobno obavila u ime svojih birača od, neki, od kojih su engleski građani, a drugi, građani drugih e, zemalja članica e, i e, Bogdan Bojnev je izradio jednu web stranicu i to protuzakonito i to kažem e, sa sigurnošću budući da je to bilo u sudskom postupku. Dakle, on je iznuđivao novac vlasnicima stanovima e, time što je e, se koristio dosavom struje i vode kako bi im se e, im odrekao njihova potrošačka prava i obraćanje drugim izvorima, drugim ponuđačima. Ti su ljudi se obratili svim sudovima u Rumunjskoj i u Bugarskoj i nakon godina i utrošenog novca su dobili tu priliku i mogli su promijeniti dobavljače. Policija nije bila od koristi, lokalni političari nisu bili od pomoći. Mislim da se to ne smije događati u drugim zemljama članicama i e, ja kao nova zastupnica pitam komisiju što možemo učiniti kako bismo pomogli tim ljudima zato jer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 ukidanje mehanizma suradnje provede za Bugarsku. Mi se nadamo da će se također ukloniti prepreke za potpun e, pristup Schengen zoni. Bugarska ima pravo postati dijelom e, punopravnog člana i Schengen zone. Mi ćemo time onda ispunjavati se kriterije koji se tiču punopravnih država članica Europske unije i nećemo imati to da se za sad primjenjuju dvostruka mjerila no demografska načela ne možemo postići kao e, jedan jedini akter. Bugarska mora također dobiti mogućnosti da dobije pravni lijek u slučaju nekih e, situacija kada se vidi nazadovanje. Mi smo za sveobuhvatni mehanizam za vladavine prava. Bugarska je na prvom mjestu kada sad je o korupciji u Europskoj uniji, a situacija se još i pogoršava. To je i istraživački centar Europskog parlamenta ustvrdio. Također rečeno da bugarske vlasti moraju pokazati prave rezultate kada se radi o borbi protiv e, korupcije na visokoj razini, a takvih rezultata nema. Bugarska je prva što se tiče korupcije prema godišnjem izvješću o e, od e, MST, od, Transparency Internationala. Također, znamo da mehanizam suradnje provjere ne pokriva nezavisnost medija, no ima veze sa nezavisnošću pravosuđa. Došlo je do groznog pogoršanja medijskog krajolika u Bugarskoj u proteklih deset godina. Sa 34. mjesta smo sada pali na 111. mjesto na eh, rang listi što se tiče eh, toga. mislim da bi nas se trebalo nastaviti pratiti. Mislim da e, je to u redu, ali mislim da bismo trebali biti punopravni član Schengen zone, te Bugarsku ne bi trebalo kažnjavati radi odluka e, pojedinih političara. Hvala. Gospodin Vitanov ima riječ. Komisijat e, je použiteljen za Bulgariju. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Izvješće Europske komisije je pozitivno što se tiče Bugarske. Ja bih htio naglasiti da svi mi, e, članovi iz svih e, kluba zastupnika u Europskom parlamentu, da smo napravili dosta napora kako bi se konačno zaustavilo sa primjenom ovog mehanizma. A isto tako je praćenje putem tog mehanizma u proteklih nekog godina bilo jako formalističke naravi. Umjesto da je bilo praćenje objektivno u izvješćima, smo često imali prilike vidjeti da su se ona koristila kao oružje u e, ratovima oko izbora. To je trebao biti tehnički instrument, a ta izvješća su se onda koristila u političke svrhe. Te se to često isto tako koristilo kao izgovor da se spriječi Bugarsku ulazak u Schengen zonu, iako je Bugarska ispunila sve obveze vezane u Schengen zonu, ta dva dosije su se ipak e, konstantno povezivala. Hvala vam gospodin e, Tudo Čuhodaru. Nadam se da ste dobro, da sam dobro izgovorila vaše prezime. Nastavit ću na rumunskom ako mi dopustite. E, pravila bi trebala vidjeti jednako za sve. Oni koji su nešto napravili krivo trebali bi platiti za to naši bugarski prijatelji, mi im želimo čestitati na njihovom uspjehu, ali želimo da se prema svima ponaša jednako. Ovaj mehanizam je 2007. godine uveden na naš zahtjev, to je jedan tehnički mehanizam. Tu se radi o e, mjerama za službenim mjerama veznim uz organizaciju. To smo već bili ispunili zapravo e, od 2009. godine pa nadalje. U ovom izvješću se kaže vrlo jednostavno da se ne ponašamo prema svima na jednak način. I to su potpuno e, krive polazične točke. Što vidimo ovdje? Sve češće se kaže da su podaci koji se koriste u ovim izvješćima krivi. Treba revidirati e, izvješće. Sada bih se e, htio osvrnuti na e, rumunski ustav. To je naš temeljni zakon gdje se stoji da trebaju svi dobiti jednak tretman. Trebali bi imati jedan novi mehanizam suradnje i provede za čitavu Europu, za sve države. Mi smo otvoreni za to, mi se nadamo da će se u tome uspjeti imamo onu ideju raznolikosti koji je slogan Europske unije i to je upravo nešto što bi trebalo značiti da se ovaj mehanizam primjenjuje na sve i to je dakle to pitanje kada ćemo ući u Schengen i kada će stupiti na snagu novi mehanizam. Hvala. Hvala vam gospodin Teres. Thank you. <clears throat> I rather speak in English because... Hvala vam. Radije ću govoriti na engleskom jeziku zato što bih htio naglasiti određene stvari i htjelim, želim da se to prenese na engleskom jeziku. Ja sam pročitao godišnje izvješće na rumunskom eh, kako E, političko, tako i tehničko izvješće je to vrlo pažljivo. Prije nego što sam bio postao zastupnik u Europskom parlamentu, sam zastupao jednu američku udrugu za civilno društvo koja se, godinama bavila borbom protiv korupcije u Rumunskoj, ali isto tako i za poštivanje temeljnih prava za sve građane u Rumunskoj. Što se dogodilo tijekom godina? Došlo je do zloupotrebe, do notornih slučajeva zloupotrebe i kršenja temeljnih prava e, Rumunja e, koje, nismo na zatim u tim izvješćima. Želim naglasiti neke greške, neke tehničke greške, kvantitativne greške iz tih izjava, neki zaključci koji su neosnovani, e, koji dovode u pitanje objektivnosti tih izvješća. Evo vam nekoliko primjera. U jednoj fusnoti stoji sljedeće. Kao što je spomenuto u izvješću o e, ovom mehanizmu e, postojalo je preko 290 slučajeva pred sudom vezanim uz bor protiv korupcije. To je krivo. Istina je da u navedenom razdoblju smo imali 2900 slučajeva protiv sudaca taj broj bi mogao značiti nešto nekima, nešto nikama. Još isto tako želim reći da smo imali 7000 pripadnika sudskih, sudskog osoblja. Znači, što, određen postotak između 2014. i 2018. godine su imali pred sobom otvorene slučajeve e, o protiv korupcije. To je jedna e, zatim daljna faktička greška. Specializirani ured e, tužiteljstva u Rumunskoj je za sve zločine, a ne samo za zločine neke, nekih e, profesionalnih zanimanja. E, ne, to je krivo. Postoji primjerice jedan e, dio ureda tužiteljstva koji se odnosi samo na vojsku. Što znači da ako imamo ovo izvješće koje treba tehnički analizirati situaciju, ako takve jednostavne stvari iskrivi, a to nije nešto o čemu se treba raspraviti. To je bilo koji autor ovog izvješća mogao lako naći. I ako to stoji onda u tom dokumentu, onda naravno da ljudi u Rumunskoj poput mene dovode u pitanje objektivnost tog izvješća. I želim još naglasiti nešto drugo. Osim mnogih ozbiljnih optužbi u ovom izvješću, im postoji nešto što bi trebalo zabrinjavati cijelu Europsku uniju. Izvješće Kunen zanemaruje odluke Europskog ustavnog suda mi vidimo što se događa u različitim državama u EU u ovom trenutku. Postoje neki ljudi, neke regije koje zanemaruju odluke i ustave e, država u kojima se nalaze. Dakle, ako za e, ako prihvatimo zaključke ovog izvješća za Rumunsko, onda ćemo stvoriti opasan presedan u EU gdje bilo koja osoba, bilo koja skupina može samo tako e, odbaciti zaključke bilo kojeg ustavnog suda. Hvala. Благодаря ви. Мисис Hvala vam. Thank you, Mr. Chair. Uh, spurek hvala. Mehanizam suradnje i provjere za Bugarsku i Rumunsku bili su zamišljeni kao prijelazni mehanizmi, što je očito, a sada s ovim prijedlogom da se uh, CVM za Bugarsku ukine i da se proširi e, onaj opseg pregleda pravosuđa e, u Europi, bi li rekli da bi sve države članice u budućnosti trebale biti pod jednakim sustavnim praćenjem što se tiče vladavine prava? Hvala vam. Hvala vam, gospodin Kučok ima riječ. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Nekoliko osnovnih načela prije svega. Glavna načela vladavine prava treba posvuda pratiti u Bugarskoj, u Rumunskoj, ali i svugdje drugdje. Treba nam zajednički sveobuhvatni mehanizam koji bi trebao pokriti sve države članice. Trenutni mehanizam bio je mehanizam koji je imao jako ograničeno područje primjene, kako što se tiče zemljopisnog područja na koje se primijenilo, dakle samo na dvije države, Bugarsku i Rumunsku, a isto tako i što se tiče tema koje je uključivao. I kao drugo, sasvim je jasno, nakon svih onih rasprava koje smo imali ovdje u odboru Libe, ali i na drugim forumima, da je važno imati mehanizam za praćenje vladavine prava te medijske slobode i svega onoga što proizlazi iz toga te što utječe na demokratska načela. Trenutni mehanizam zapravo dovodi do sve većih razlika između država članica. Kada bismo imali jedan sveobuhvatni mehanizam, onda bi to mogla biti jako dobra zaštita za nas, zato što bi Europska komisija imala instrument na raspolaganju s kojim bismo mogli jasno vidjeti gdje i kako se krše osnovna demokratska načela. i zatim bismo onda mogli e, podići alarm. Dakle, trebamo završiti sa ovim razlikovanjem između istoka i zapada. Treba na mehanizam koji će se primjenjivati za sve na jednak način i na demokratski način. Hvala. I ja bih htio reći nekoliko riječi, drage kolege. Ja u potpunosti podržavam zaključke Europske komisije da je napredak u okviru mehanizma suradnje i provjere kojeg je Bugarska napravila u da, je u potpunosti zadovoljavajuć i da je Bugarska ispunila sve kriterije za potpuno pristupanje Europske uniji. Vrlo mi je drago što u ovom izvješću stoji da je došlo do značajnog napretka što se tiče svih pokazatelja, dakle nezavisnosti pravosuđa, pravosudnog okvira, eh, pravosudne reforme koja je u tijeku, borbe protiv korupcije na visokoj razini, te na lokalnoj razini, poštivanje granica, a i borba protiv organiziranog kriminala. U izvešću se prepoznaju napori koje je bugarska vlada poduzela, a isto tako i bugarski parlament, te suci i e, osoblje za provedbu zakona. Mi smo mnogo puta već zatražili da se ukine mehanizam suradnje i provjere, što je zapravo jedan jako dobar primjer toga da se primjenjuju dvostruki standardi, dvostruka mjerila. Ova izvješća već e, su sada takva da više nemaju dovoljno pozitivnog e, učinka. Toliko mnogo godina e, se radilo na njima. Niti ne znamo koliko je novac potrošen na izradu svih tih izvješća, možda na milijun eura. Naravno da e, svaka država ima određenih problema sa vladavinom prava i korupcijom i ne bih rekao da je borba protiv e, loših praksa mnogo učinkovitija u drugim državama članicama nego kod nas. Imajući na umu da Europski parlament inzistira na redovnim izvješćima o borbi protiv korupcije u svim državama članicama, mislim da je Bugarska ispunila svoje obveze i da treba ukinuti mehanizam suradnje i provjere za Bugarsku, te sada očekujemo službenu odluku s tim u vezi od strane Europske komisije. Hvala vam lijepa. Sada bih riječ dao Europskoj komisiji kako bi nam ona odgovorila. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju i hvala svima na komentarima da se samo sudem na neke od njih. Prvo što se tiče e, pitanja veznih u Schengen, kao što znate je komisija bila izuzetno dosljedna što se tiče njenog stajališta da je krivo e, stvarati tu poveznicu između mehanizma suradnje i provjere te Schengena, budući da e, Schengen ima vlastitu logiku, vlastiti sustav i da je to nešto što bismo trebali u potpunosti kao takvo prihvatiti. Što se tiče pitanja o postupku i sličnim pitanjima svi znamo zašto je nastao mehanizam suradnje provjere. Taj mehanizam je nastao kao jedna obveza prilikom pristupanja. Dakle, to je jedan, jedna uvjetovanost koju ne možemo izbjeći. A što se tiče postupka, mi čujemo različite zabrinutosti, naravno svake godine o tome. Ono jedino što možemo reći je to da je Europska komisija uvjerena da čini sve što može kako bi dobro obavila posao koji je povjeren. Jako pokušavamo biti objektivni, jako pokušavamo poslušati sve strane koji su bili u postupku, da provjerimo sve detalje, da provjerimo i završni tekst e, kojeg imaju prilike i pregledati e, tijela vlasti u obje države članice kako bi provjerile da su sve tvrdnje točne. U zaključima vijeća se uvijek e, pozitivno gledalo na taj postupak i kao što sam već i rekao, ti zaključci su jako u skladu sa onime što se smatra međunarodnim konsenzusom što se tiče onih pitanja kojima se bavi Venecijanska komisija te druga nadležna tijela poput nje. Što se tiče ustavnosti, mislim da izvješće u Rumunskoj ne dovodi u pitanje na bilo koji način Ustavni sud Rumunske. Ono što se tamo naglašava, doduše, je to da uvjetovanost i politika nisu ista stvar i da vi možete donijeti ustavno ispravnu odluku, a i dalje ne usvojiti onu političku mjeru za koju bi Europska komisija nužno smatrala da je u skladu sa eh, onime što se očekuje kao cilj za mehanizam suradnje provjere. Naravno, što se tiče pojedinih slučajeva, postupak mehanizma suradnje provjere tiče se eh, sistematskih stvari, a ne pojedinačnih slučajeva. Postoji drugi mehanizmi koji se bave takvim pitanjima, pitanjima prijevare, ili zlouporabe financijskih sredstava Europske unije. Naravno da ćemo imati i e, Europski ured e, javnog tužitelja koji će uskoro biti operativan i to će nam dati još jedan drugi način da pratimo napredak na tim područjima. Mnoga pitanja su imala kao fokus prije svega to pitanje prijelaza, da tako kažem, ka jednom sustavu koji će uključivati sve države članice, gdje će one biti jednake. Kada bacite pogled na ono što Europska komisija predlaže za Bugarsku, onda vidimo da u biti ovdje imamo dva elementa. Imamo jedan element koji se tiče ispunjenja preporuka koje su iznesene, a zatim postoji taj drugi element tog novog okruženja koji će se stvoriti sa novim mehanizmom za praćenje situacije vladavine prava. To je nešto što uh, u političkim smjernicama novi izabrane predsjednice uh, jasno stoji kao naglasak i mislim da je jasno da će to biti nešto na čemu će Europska komisija nastaviti raditi. Da dakle imamo jedan mehanizam gdje će se gledati e, na sve države članice kao ravnopravne. I mislim da ćemo naučiti i neke, neke lekcije iz mehanizma suradnje provjere što se tiče toga kako bismo mogli oblikovati taj novi sustav da pritom ne gledamo samo na sve države kao na ravnopravne države, već da isto tako vidimo da primjerice u mehanizmu suradnje provjere imamo određene e, parametre s kojima se ograničava ono što te mehanizam prati. U to primjerice nije uključeno pitanje medija i medijske slobode. Što znači da sada sa ovim novim pristupom možemo imati jedan novi stil gdje mogu svi biti na istoj razini i što nam istovremeno dopušta također da sagledamo sve one teme koje su povezane sa vladavinom prava, a ne da se ograničimo e, na onaj način kako je to činio mehanizam suradnje provjere. Ako bacimo pogled u budućnost, onda možemo vidjeti da ćemo za Rumunsku imati ta dva nova elementa, dakle ta dva nova okruženja, te to da se provedu preporuke. I e, mislim da to svakako nam pokazuje e, koji put trebate slijediti kako biste e, e, mogli dobiti obustavu mehanizma suradnje provjere. Hvala. Gospodin Teres ponovo traži riječ. Moram reći da sam bio vrlo šokiran s onim što ste rekli. Nešto može biti ustavno, ali ne, ne mora nužno biti u skladu sa politikom. O kakvoj politici se radi kad idete na sud i pred suca i kad isto tako dovedete u pitanje e, zakon, onda imate pred e, Ustavnim sudom jednu i drugu stranu i tu se odlučuje prije svega o argumentima. Tu se stvara presedan. Ja, ja sam u svakom slučaju imao pravo kad sam govorio o onome što je rekao izvjestitelj. Da, demokracija e, može biti podkopana u svim e, državama e, Europske unije stvaranjem politika gdje se onda dovodi u pitanje ustavni poredak tih e, država. Tko je napisao ovaj CVM izvješće o Rumunskoj i ka, koja je stručnost tih ljudi? Želim biti jasan što se tiče ovog pitanja ustavnosti. Ni u kojem slučaju se tu sad ne dovodi u pitanje pravo Ustavnog suda da određuje ustavnosti, ali se govori o e, politikama, govori, postoje ustavna pitanja i neustavna pitanja o političkim izborima, izborima politika. I izvješće je gledalo na to, a nije tu sad analiziralo ustavna pitanja. Moramo u svakom slučaju imati to na umu kad čitamo ovo izvješće. A kad govorimo o tome kako je izvješće napravljeno, moram reći da iz godine u godinu se susrećemo s istim problemima, istim pitanjima i dobivamo iste odgovore. U okviru zaključaka vijeća su se e, očitovale sve države članice i to nakon toga potvrdio i kolegi povjerenika. Hvala. E, sada ćemo zaključiti ovu temu i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Преминаваме към точка 24. Prijeđemo sada na 24. točku dnevnog reda, komunikacija Komisije Europskom parlamentu i vijeću o provjeri pune primjene šengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. Dragi kolege, sada ćemo čuti prezentaciju komisije o komunikaciji od 11.10. ove godine o provjeri pune primjene šengenske pravne pravne stečevine u Hrvatskoj. Prvo ću dati riječ predstavniku komisije, a zatim e, zastupnicima koji žele uzeti riječ. Gospodine Seifert, imate riječ, izvolite. Hvala. Dobar dan svima. E, dame i gospodo, članovi Europskog parlamenta. 2015. godine eh, Hrvatska je pokazala spremnost da počne evaluaciju eh, svih aspekata Schengena. Eh, taj proces je započet, proces evaluacije započet 2016. godine. Sredinom 2019. godine evaluacija na području zaštite podataka, policijske suradnje, zajedničke politike za vize, upravljanje vanjskim granicama e, te vatreno oružje je e, uspješno završeno. Sad se želim, usredoto, želim e, usredotočiti na upravljanje vanjskim granicama gdje, koji je bio predmet veće pozornosti ove evaluacije u okviru Schengena. Što se tiče prve evaluacijske misije, imali smo ju u petom mjesecu 2016. godine, nakon toga smo imali dvije posjete u 11. i 12. mjesecu 2017. godine, te zatim u svibnju 2019. godine. Dvije posjete su bile 2016. i 2017. godine. Tu smo imali rezultate nesukladnosti, a posjet 2019. godine godine je imao kao rezultat e, nesukladnost, ali u svakom slučaju imamo veliko poboljšanje što se tiče ovih prethodnih elemenata nesukladnosti. No, e, to je potvrdilo da isto tako preporuke prethodnih e, posjeta još uvijek stoje, te da se to mora provesti u dijelo. Što se tiče nacrt izvješća evaluacije, ove posjete, ponovne posjete iz svibnja 2000 2019. godine naišao na pozitivni pristup svih država članica i potvrdu na e, vijeću 5.9.2019. godine. Nakon e, zaključaka E, ponovnog posjeta 2019. godine komisija je isto tako dostavila komisiji izvješće praćenja što se tiče e, provođenja preporuka e, u odnosu na ove posjete iz 2016. i 2017. godine te također dodatna pojašnjenja što se tiče dodatnih elemenata 12.7., 6.8., 19.9. i 9.10. 2019. godine. Imali smo skoro mjesec izvještavanje od strane Hrvatske i tu je postignut e, veliki napredak. A sad ću ući e, u neke podatke što se tiče ovih e, pitanja upravljanja vanjskim granicama. Jedno pojašnjenje je bilo potrebno što se tiče broja službenika za granični nadzor na vanjskim granicama. Tijekom ovog mjesečnog izvještavanja hrvatska strana je mogla pojasniti da ćemo imati eh, eh, znači 6339 službenika eh, na granicama uključujući kopnenu granicu. I u trenutku kad se unutarnje granične kontrole ukinu, onda će taj onda će službeniti e, povučeni sa graničnih prijelaza sa Mađarskom i Slovenijom prema graničnim prijelazima e, prema Crnoj Gori. A što se tiče ovih e, posjeta, isto tako smo vidjeli da treba E, se ažurirati ovaj koncept, ovaj sustav upravljanja kopnenim granicama. E, Hrvatska mora uspostaviti bolju vezu između tehničkih kapaciteta te korištenja službenika za granični nadzor i drugih resura, resursa i to na bazi procjene rizika. Jedno još, jedan još element je identificiran i to je sad Hrvatska provela kao što je to i potvrđeno tijekom ovog mjesečnog izvještavanja. Na drugom planu je Hrvatska napravila e, napredak, a to e, a tiče se poboljšanja tehničkog sustava nadzora e, kopnene granice prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Te Isto tako su e, ostvarili napredak što se tiče mobilnih vozila. E, e, u komunikaciji na šestoj stranici komisija je došla do zaključka da je nakon ovih posjeta došlo do napretka te e, komisija smatra da je e, Hrvatska poduzela mjere kako bi se e, provele sve potrebne mjere na području upravljanja vanjskim granicama. Hrvatska u svakom slučaju treba i dalje raditi na implementaciji svih akcija u tijeku na tim područjima kako bi se ti uvjeti i dalje održali no ipak još e, posla e, se treba napraviti u okviru uobičajenog procesa evaluacije. Hrvatska mora poduzeti mjere kako bi se svi uvjeti ispunili. Zbog toga mi e, smo donijeli ovu procjenu i to nakon četiri godine postupka evaluacije. Tu je Hrvatska u svakom slučaju poduzimala konstantne napore kako bi e, pod, e, provela sve mjere za učinkovito e, funkcioniranje šengenskog postupka mi smatramo da je zaključak sljedeći ne samo za upravljanje granicama, nego i vezano u e, svu šengensku pravnu stečevinu, da je e, Hrvatska ispunila sve, sve mjere vezano uz to a da mora nastaviti sa djelovanjem posebno što se tiče upravljanja vanjskim granicama. No, e, u ovom sada mi pozivamo vijeće da raspravi o ovoj komunikaciji te da poduzme potrebne dodatne mjere. Hvala. Преминаваме към изказванията. Hvala. Evo, prelazimo na izjave koordinatora. Gospođa Mecola, izvolite. Hvala, želim zahvaliti komisiji na sveobuhvatnom izlaganju i prikazu činjenica i detalje. Zahvaljujući tome mogu biti kratka. Šengensko područje se sastoji od zemalja članica, a na vanjskim granicama su najstrožiji ispiti i također se standardi samo razmatraju i pregledavaju nakon dugotrajnog rada. Hrvatska vlada je ispunila sada sve kriterije koje smo od njih tražili. Oni su spremni za priključenje šengenskom području i učinili su sve što smo od njih tražili i zato im treba odati priznanje. Dakle, ulazak Hrvatske u Schengen će ojačati našu suradnju na europskoj razini, poboljšati rad na europskom projektu i e, dodatno osigurati naše vanjske granice. For SND, Mr domnule președinte sunt tudor Ciuhodaru, medic medic de urgență hvala gospodine predsjedniče ja sam eh, eh, liječnik koji sam eh, ja sam radio isto tako u hitnoj službi u rumunjskoj zovem se čudaru molim da to zapamtite Vrlo kratko, draga komisijo, ne mogu ne govoriti o problemima koji se tiču i nas Rumunja i u cijeloj Rumunjskoj i u Jazi što se tiče šengenskog prostora. E, je li se još dodatno javio za riječ? Sljedeća je gospođa Štirk. Hvala, hvala na ovoj prezentaciji, na ovom izvješću. Ja bi se željela usredetočiti na ovo pitanje upravljanja vanjskim granicama i to u svjetlu temeljnih prava. Što se tiče pristupa proceduri za traženje azila. Ja sam eh, eh, isto tako provela Eh, određene analize što se tiče odvraćanja na hrvatskoj eh, granici. Također sam eh, čula izjave Agencije za temeljna prava, pravobranitelja u Hrvatskoj te drugih organizacija. Oni su konzistentni što se tiče činjenice da je vrlo teško za migrante da prijeđu granicu i ako to uspiju da onda uopće pokrenu postupak e, i zahtjev za dobivanje azila. Mi smo isto tako čuli da se gradonačelnik e, Bihaća žali da se suočava na teritoriju Bosne i Hercegovine sa snagama iz Hrvatske koje onda e, odvraćaju migrante. Mogu reći da je situacija Mm, komplicirana, to je jako važno pitanje, ja to nisam pronašla u izvješću. Postavlja se pitanje da li je to procijenjeno i evaluirano i da li je to uzeto u obzir. A kad govorimo o ova formulacija, o izazovima, nesukladnosti i tako dalje, to mi nije u potpunosti jasno. Kad pogledate stranicu 14, tamo stoji sljedeće. Da, da aktivnosti graničnog nadzora trebaju biti u potpunoj sukladnosti takvim ostati, a zatim e, se kaže da Hrvatska treba osigurati da se ti uvjeti dalje ispunjavaju. ja imam sad konkretno pitanje vezano za to. Smatra li i da li komisija zaključuje u ovom trenutku da e, aktualne prakse E, od strane hrvatskih vlasti što se tiče pristupanju azilu su sukladne sa šengenskim e, e, akijem te također u skladu sa međunarodnim pravilima što se tiče temeljnih prava te postupcima za dobivanje azila. Evo, to meni nije jasno. Možete li mi objasniti kako ovaj sustav monitoringa nadzora će funkcionirati u budućnosti? Hoće li to biti transparentno? Hoće li e, sustav biti neovisan i e, kako ćemo e, tu situaciju odvraćanja sa granica e, i nadgledati. Evo, e, da li sad vi procjenjujete da li je situacija sukladna ili ne i ako nije, kada mislite da će se postići potpuna suglasnost i trebate isto tako reći da li je ovo ključni element ili nekad se donosi odluka. Thank Hvala. Sad za duje, guje gospođa Dali. Hvala, imamo puno pitanja, malo vremena, uvijek je tomu tako. Mislim da u ovim izjavama komisije imamo kontradikcije u odnosu na situaciju na terenu bez obzira na ove posjete koje su pokazivali na nesukladnost na cijelom nizu područja, da isto tako imamo e, također te dokaze od vraćanja i vraćanja sa granica, na granici sa Bosnom i Hercegovinom situacija se u svakom slučaju i dalje e, nastavlja. Mogu reći da tu postoji isto tako i nesuglasnost između onoga što se kaže i kakve situacija u terenu. Znači države članice kažu da e, e, se e, govori se o tome o kršenju isto tako postupka dobivanja azila i govori se isto tako o izazovima i time se potvrđuje da i dalje ne postoji sukladnost što se tiče e, ispunjavanja ovih e, odredba što se tiče dobivanja azila, zapravo zahtjeva za azilom. A kad govorimo o ovom mehanizmu monitoringa, ko je uključeno tu, koji je vremenski okvir, koje službe komisije su uključene, tko će informirati Europski parlament o razvoju. Kako komisija može dati zeleno svjetlo, a nemamo odgovore na sva ova pitanja? Neka e, pravna, e, neke pravne odredbe izgleda su puno važnije od drugih, ali ono što je važno je da se svi pravni kriteriji moraju provesti i to u svjetlu temeljnih prava, a ovdje u ovom se to ne događa. Treba nam e, odgovor na pitanje što se uzima u obzir kad se procjenjuje sukladnost e, komisije e, Hrvatske što se tiče članka 4 šengenskog zakonika, e, da li komisija priprema posebne preporuke što se tiče sukladnosti sa temeljnim pravima, da li Hrvatska mora odgovoriti na to, kako će se usvojiti akcijski plan od strane vijeća, kako će se ovaj sustav monitoringa provesti, da li će se tu rješavati te nesukladnosti i kako ćemo zapravo nastaviti u budućnosti bez e, poštivanja ovih kriterija. Ja mislim da je to zapravo dvosikli mač i moramo u svakom slučaju odgovoriti na sva ova pitanja prije nego što nastavimo, nastavimo sa cijelim postupkom. Hvala. Thank you. Hvala. Thank you very much, Hvala gospodine predsjedatelju i hvala komisiji na izlaganju kako bi hrvatski građani mogli u potpunosti se služiti slobodom kretanja kao jednom od najvećih postignuća Europske unije. Općenito hrvatska vlada je ispunila stroge kriterije za ulazak u prostor Schengena. Naravno da smo svjesni nekih od navoda i e, kritika nekih nevladinih organizacija, ali e, s obzirom na sve to i s obzirom na kontekst, e, drago nam je da jedina nadležna vlast, nadležno tijelo koje može dati objektivnu tehničku ocjenu je dala ocjenu da može, da Hrvatska može pristupiti Schengenu. Više od 6.000 hrvatskih policijskih službenika sada štiti i najdužu vanjsku granicu Europske unije i u tom smislu doista nam je drago što će pristupanje Hrvatske šengenskom prostoru osigurati i bolju gospodarsku suradnju i također bolji nadzor nad vanjskim granicama i e, u svjetlu svih tih argumenata to nije samo u interesu Hrvatske nego je i u interesu cijele Europske unije upravo to da Hrvatska uđe u šengenski prostor. Hvala. Hvala gospodin Markvart. Govorit ću na njemačkom ako se slažete. Ja isto tako smatram da je to naravno u interesu Europske unije te u interesu hrvatskih građana i građanki da Hrvatska postane e, članicom Schengena. Ali mislim da je i u interesu Europske unije da smo međusobno iskreni Znači kada kažemo da je tu došlo do optužbi od strane udruga civilnog društva, ali da su to samo subjektivne optužbe, dok objektivna mišljenja kažu da tako nešto uopće ne, nije istina. Dakle, moram reći da to nisu samo udruge civilnog društva koja to kažu. Ja isto tako imam optužbe. Ja sam bio tamo na granici, ja sam razgovarao sa tim ljudima i dosta je očigledno da ovi videi koji postoje, da ih nisu snimali statisti. Dosta je očigledno da preko 400 dokazanih slučajeva koje imaju u civilnog društva gdje možete se i sjesti sa ljudima u Bosni i vidjeti da oni imaju e, tragove ugriza, da imaju slomene kosti, da imaju ništene ruke, da najvjerojatnije, ili mobitele, da nisu najvjerojatnije e, namjerno e, slomili svoje mobitele i onda zatim sami e, sebi učinili e, fizičku štetu samo kako bi rekli da nisu mogli zatražiti azil u Hrvatskoj. Činjenica je da ne samo da ih se onemogućava da zatraže azil u Hrvatskoj, da ih se odvraća, već da ih u da ih se doista e, pokušava i fizički otjerati. To ne kažem zato da bih nekoga za nešto okrivio, već zato što sam to vidio vlastitim očima i zato što mislim da je važno da se suočimo sa stvarnošću. Mislim da ako kažemo da je u interesu Hrvatske da postane članicom Schengena, da onda moramo isto tako reći da je u našem interesu da se ispune svi kriteriji a mene bi jednostavno zanimalo, e, imajući na umu tu situaciju, da zapravo očito ne znamo točno kako izgleda stvarnost, zato što jedni kažu da ta stvarnost koju sam upravo pisao ne postoji, a drugi koji su tamo na terenu kažu nešto potpuno drugačije. Kako zapravo možemo dobiti to povjerenje da smo iskreni jedni s drugima, kako možemo imati to povjerenje e, da će u Hrvatskoj doći do, e, do svijesti da su kršenje ljudskih prava jako ozbiljna stvar i da se to onda traži i kada netko uđe u Schengen kao obveza. Isto tako me zanima kako bismo iz gledišta komisije e, mogli dobiti opis situacije na granici. Zato što me zanima je li Europska komisija vidjela isto što sam i ja vidio na granicama ili je to opet neka druga, druga stvarnost. Благодаря ви. И сега отново давам думата. Hvala. Дай мриш komisiji. Hvala. Evo, odgovorit ću na pitanje jedno po jedno. Započet ću sa pitanjem o temeljnim pravima, zato jer je to bilo jedno od glavnih pitanja koja su se postavila. To je naročito riječ o odvraćanjima, odnosno takozvanom pushbacku. U izradi svoje ocjene komisija je razmotrila način na koji Hrvatska provodi obveze koje je preuzela nakon pristupanja Europskoj uniji u pogledu temeljnih prava. I komisija potvrđuje u svojoj komunikaciji da Hrvatska ostvaruje napredak e, u poboljšanju stanja temeljnih prava. Kada je riječ o konkretnim navodima u vezi sa postupanjem prema tražiteljima azila, to treba u hrvatske vlasti temeljno istražiti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, tako da komisija poziva Hrvatsku da to promptno učini i da izvijesti komisiju o tome, a komisija će sa svoje strane izbliza pratiti situaciju. Također, valja imati na umu da jednom kad vijeće donese odluku o pristupanju Hrvatske Schengenu, komisija može još provoditi nenajavljene posjete u cilju provjere poštivanja šengenskih kriterija. Za sada možemo održavati samo najavljanje posjete što oduzima element iznenađenja kada se posjećuju vanjske granice. Dakle, takvi nenajavljeni posjeti će biti mogući jednom kada se ukloni nadzor na unutarnjim granicama i naravno to će nam i dati e, veće mogućnosti obavljanja nadzora. No, nismo htjeli toliko dugo čekati i stoga smo na zahtjev komisije uspostavili mehanizam nadzora kojim se nastoji osigurati da nadzor od strane hrvatskih vlasti ostane u skladu sa europskom pravnom stečevinom i međunarodnim obvezama i u skladu sa temeljnim pravima i također sa europskim pravom azila. Kako smo to omogućili? Hrvatski, Hrvatskoj je isplaćeno 6,8 milijuna eura e, i to hitnim e, nepovratnim sredstvima u sudanama 2018. godine, a za to postoji mehanizam nadzora kako bi se provedba mjera na vanjskim granicama uskladila sa temeljnim pravima. Ovaj mehanizam nadzora ima tri glavna cilja. U prvom redu, što je najvažnije, nadzor ponašanja policijskih službenika na terenu naročito onih koji se bave nezakonitim migrantima i azilom i to je nadzor koji provodi predstavnik e, una odnosno UNHCR i u suradnji sa predstavnicima Hrvatske granične policije i predstavnicima Ureda za unutarnju kontrolu te predstavnicima MUPA. Još jedno područje jeste edukacija službenika u cilju mijenjanja stavova kako bi oni uvidjeli da migranti i osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita su osobe s kojima treba prikladno postupati. Tako da je predviđena edukacija policijskih službenika i to je drugi sastavni dio ovog mehanizma nadzora za koji je izdvojeno 6,8 milijuna eura. Edukacija se obavlja pod okrijem UNHCR-a i različitih organizacija civilnog društva, ali nije sada bitna samo edukacija, nego i standardni operativni postupci koje razrađuju predstavnici Hrvatske granične policije te UNHCR-a i Hrvatskog pravnog centra. I na kraju još jedan od elemenata je suradnja hrvatskih vlasti sa organizacijama civilnog društva kroz e, okrugle stolove i različite radionice, dakle razmjena gledišta. I zato smatramo da ovaj mehanizam nadzora koji postoji od prosinca prošle godine omogućuje neovisni nadzor aktivnosti koje obavlja Hrvatska granična policija. I na kraju ovaj mehanizam nadzora nadopunjuje protokol između Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova i UNHCR-a te Hrvatskog pravnog centra o nadzoru službenika, što je paralelan proces, ali ova sredstva koja je dala Europska unija su bila ključna za omogućivanje praktične suradnje za edukaciju i za nadzor. Tu imamo naročito projekte o poštivanju temeljnih prava. Zatim, kada je riječ o pitanju Rumunjske i Bugarske, stajalište komisije je dobro poznato kao što je i povjerenik Avramopoulos više puta istaknuo, sve zemlje članice Europske unije koje su ispunile kriterije za ulazak u Schengen imaju pravo na ulazak u Schengen i na ukidanje nadzora nad unutarnjim granicama. Tako da e, komisija u pogledu pristupa Bugarske i Rumunjske ima vrlo jasno stajalište. Dakle, obje zemlje po mišljenju komisije su potpuno spremne za ulazak u Schengen, a odluka koja se mora donijeti je sada politička i to mora donijeti vijeće jednoglasno. Evo, toliko o Rumunjskoj i Bugarskoj, temeljnim pravima, odvraćanjima. Mislim da sam dakle odgovorio na sva pitanja. Hvala vam lijepa. Mrs. Daly, Gospođo Daly, jedna minuta. Da, budući da imamo vremena i mislim da odgovori nisu bili dosta detaljni. E, htjela bih čuti više informacija o tome kada je osnovan ovaj mehanizam nadzora i kako funkcionira. Vi ste govorili o NHCR-u i o hrvatskim vlastima koje sudjeluju u tome, ali je li uspostavljeno neko jedinstveno tijelo za nadzor, kako to funkcionira i daje li tele novac nekim skupinama. Recimo, kada je riječ o edukacijama, koliko ste službenika educirali, kako znate da su educirani i tko je nadzirao to. Jer problem je sljedeći. Komisija je prepoznala problem u vezi sa zaštitom ljudskih prava i taj pravni kriterij još nije ispunjen. A vi, s druge strane, kažete da Hrvatska treba ući u Schengen. To je protuzakonito što se mene tiče, jer su svi pravni zahtjevi isti, a vi ste priznali da nisu ispunjeni zahtjevi u pogledu zaštite ljudskih prava. Dakle, htjela bih čuti više podataka o nadzornom mehanizmu i o vremenima i e, rokovima unutar kojega je isplaćen novac i slično. Hvala, gospodin Markvart, jedna minuta. Kratko ću. Ne želim e, sada optuživati pojedine policijske službenike, ali koliko čujem iz reportaža, to nisam osobno vidio, vrši se veliki pritisak na hrvatsku graničnu policiju, e, zbog čega im je vrlo teško izbjeći počinjavanje kaznenih dijela. Dakle, ima li kakvih dokaza o tome da su policijski službenici pretrpjeli neke posljedice kada su sudjelovali u pushbacku, jesu li pretrpjeli ikakve posljedice, imali ikakvih dokaza o tome? Ili su to bile samo posljedice po tražitelja azila ili je bilo posljedica po službenike koji su poricali da su prekršili zakon? Gospodine Reisler, evo samo kratak komentar. Ovo je složeno pravno i tehničko pitanje i složena pravna i tehnička evaluacija koja je provedena na terenu i koja je trajala niz mjeseci i koja je potvrdila sva tehnička poboljšanja koja je uvela hrvatska policija i koja je uvela hrvatska vlada. Mislim da sada ne smijemo ovo politički manipulirati. Ne smijemo politički manipulirati jednu zapravo tehničku evaluaciju koja je trajala doista dugo vrijeme. Hvala. Gospođa Štrik. Slažem se sa gospodinom Reislerom, to ne smijemo sada politički manipulirati. Ono što mene brine u vezi sa ovom ocjenom jeste razlika između onoga što su zaključile institucije nacionalni pravobranitelji i tako dalje i stajališta nacionalnih vlasti. Dakle, ako je istina da ne možete ići na najavljeni posjet, onda na kojem temelju možete zaključiti da je došlo do poboljšanja i da je postignuta sukladnost u dovoljnoj mjeri? Dakle, na čemu temeljite svoje zaključke? Dakle, mehanizam nadzora sada već e, postoji godinu dana. Koji su njegovi rezultati? Koji su ishodi? Postoji li kakav e, zaključak koji se može izvući na temelju toga nadzora i nadzornog mehanizma? I kako možemo doći do informacija koje su prikupljene kroz ovaj mehanizam nadzora? Hvala. Gospodin Sefard, dvije minute, izvolite. Hvala. Pa, riječ je o projektu mm, hitne pomoći u nazoru i koji je započeo 12. 2017. godine i trajaće do 31. listopada 2018 odnosno trao je do 31.10.2019. godine, a e, sada se razmatra zahtjev za odgodom za mjesec dana, tako da on još nije priveden kraju. Sam nadzor je započet u travnju 2018. godine i zaključit će se okruglim stolom na kojim će se razmatrati rezultati i okrugli stol budući da je došlo do odgode projekta se upravo održava. Hrvatske vlasti su e, dostavile izvješće o napretku i o tome će se raspraviti na konačnom e, radnom sto, okruglom stolu. Dakle, za nekoliko mjeseci ćemo moći razmotriti rezultate i zaključke jer naravno za sve projekte koje financira komisija, pa tako i za ovaj, Hrvatska kao korisnica sredstava komisije treba podnijeti konačno izvješće komisiji. Zatim, kada je riječ e, o pitanju u vezi sa stajalištem komisije, pa nažalost moram reći nismo baš sasvim na terenu, ali mogu reći da mehanizam provodi Hrvatska u suradnji sa različitim dionicima poput nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija. Upravo smo dobili njihova konačna izvješća. No, to nije u nadležnosti komisije, nego je to u nadležnosti hrvatskih vlasti. Hvala vam. Hvala, ovime zaključujemo raspravu o ovoj točki dnevnog reda i prelazimo na točku broj 25, odnosno razno.